Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Dobro jutro, kolege i kolegice. Imamo danas eh, i dosta popunjen program, tako da bih vam predložio da sada započnemo. Ne postoje nikakve primjedbe na dnevni red, stoga ćemo usvojiti dnevni red u ovom obliku. Zatim prelazimo na priopćenja predsjedavajućeg. Imamo jezike, dakle sve jezike na raspolaganju, osim hrvatskog, dakle uz hrvatski, pardon, a osim estonskog. Stoga imamo dobar temelj za rad za ovu dvodnevnu e, sjednicu odbora. Četvrtog e, šestog ćemo održati saslušanje novog e, hrvatskog povjerenika, dakle predloženi kandidat i to će se održati u dvorani Jan 4Q2, dakle upravo u ovoj dvorani. I kako je običajno kod takvih saslušanja imamo 10% pitanja iz odbora Envi, dakle to je podijeljeno između e, različitih pojedinih klubova zastupnika, ali naravno pozivamo sve da sudjeluju. Imamo različite događaje, 30. svibnja, sigurnost pacijenata, to se održava u dvorani A1, E2 od 15 i 15 sati do 18 sati i to sve vodi gospodin Rossi kao izvjestitelj, gospođa Zovi i gospođa Tela. Zatim 18. lipnja imamo od 15 do 17 sati. Na to nas poziva izvjestitelj Chris Davis. Um, radi se o implementaciji uh, sustava za hvatanje uh, ugljika. Zatim 18. lipnja imamo sasnak o krizi s hranom. Točnu sjednicu ćemo još e, vam penjeti. 19. E, lipnja također imamo e, sasnak o imunizaciji. Sve se to odvija u A3G2 Zatim postoji isto tako i e, novosti što se tiče pojednih triloga, imamo ih podosta u ovom trenutku. Na primjer, što se tiče emisija ugljičnog dioksida osobnih e, vozila, tu je gospodin Ulmer izvjestitelj. 22. svibnja smo održali trilog, a sljedeći trilog će se održati 3. lipnja. I zatim imamo isto tako još jednu temu na kojoj sam ja bio izvjestitelj. Tu smo držali telog koji je trajao 20 ili 25 minuta i uspješno smo završili taj dosje, dakle to je skoro pa bio rekordno. To nije bilo nikakvo ni iznenađenje jer smo dosta bili složni oko usklađivanja sa Lisabonskim ugovorom. Zatim Zatim imamo 27. svibnja jedan trilog koji je održan, a 17. E, lipnja će se održati sljedeći o recikliranju. Zatim imamo isto tako i o izvješću Franko, e, trilog koji je održan 22. svibnja. Još jedna tužna vijest koju vam moram priopćiti. Gospodin Farmen, britanski znanstvenik, On je preminuo i to je stoga jedna jako tužna vijest. Stoga prelazimo dalje na točku dnevnog reda 3, usvajanje zapisnika sa sjednica od dvadeset 21. Eh, ožujka, 26. ožujka, 24. 25. travna, 6. i 7. svibnja. Ako nema nikakvih primjedbi, onda ćemo usvojiti te zapisnike. Sada prelazimo na točku dnevnog reda broj 4. Imamo prvu raspravu to je takozvani izvjestitelj RIS i tu bih htio odmah izvjestiteljici predati riječ. Hvala vam. Merci, monsieur le président. Euh, Hvala gospodine predsjedniče. U kratkim crtama jer smo o ovome već u više navrata govorili. Nadam se da ovo danas epilog. Dakle, prvo datumi i glavne točke ovog prijedloga za drugo čitanje. E, prijedlog je donešen u suglasnosti s vijećem. Dakle, 14. studena prošle godine delegacija Europskog eh, parlamenta je postigla sporazum eh, sa vijećem, odnosno ciparskim predsjedništvom. Zatim, i to je bilo nakon jednog trijaloga koji se završio u sitnim satima. Hvala svima na tome, gospodinu Mitoma Todaki su prvenstveno jer su vrlo aktivno posredovali e, tijekom čitavog e, procesa. Zatim e, glasovanje u našem odboru u prosincu 2012. i onda sporazum za drugo čitanje vijeća u travnju 2003. godine. Što se tiče samog merituma predmeta, e, tri stvari smo postigli i o tome će se danas glasati. E, područje primjene je kategorija stanovništva koji stvarno trebaju ovu e, hranu. Novorođenčad, djeca mlađe od tri godine, pretile osobe i osobe koje trebaju imaju posebnu, potrebu za posebnom njegom, uključujući i e, novorođenčad e, sa slabom kilažom. Dakle, e, sve druge kategorije, svi drugi prehrambeni proizvodi na bazi žitarica i tako dalje će biti zapravo područje primjene jedne druge E, uredbe. Gluten, laktoza, o tome smo dosta govorili, to je bio jedan od naših prioriteta, to je dakle sada inkorporirano u e, uredbu koja se odnosi na informacije potrošačima i izgleda da se priprema slično pravilo za slučajeve alergije. Kolega je, jedan kolega je podnio amandman u posljednjem trenutku, ne vidim ga ovdje. On je o tome govorio, samo sam mu htjela reći da smo mi to uzeli u obzir. Također naglašavam važnu pobjedu u pogledu označavanja proizvoda jer smo usvojili, e, uvjerili države e, članice da se treba suzdržati od korištenja, na primjer, slika bebe e, za, na nekim proizvodima. Gospođa je to predložila iz, grupe, iz kluba socijalista, mi smo to poduprli. E, zatim, e, kad je riječ o nanopartikularnim česticama i drugim sastojcima koji su potencijalno opasni, pesticidi su također tu spomenuti, oni se smatraju e, hormonskim perturbatorima. Dakle, sve je to uzelo, uzeto u obzir. Ovom sporazumu će se priložiti posebna deklaracija kojom mi se očitujemo e, kao e, u svrhu u prilog borbi za borbi protiv pesticida. Dakle, nadam se da ćemo dobiti istu podršku kao i u prosincu 2012. godine. E, sporazum je dobar, sporazum koji je e, postignut s Šest e, amandmana koje je podnijela grupa FND su odbijeni. Mm, ja sam se zahvalila svima, ali ima još čitav niz drugih kolega koje bi trebala spomenuti, jer je riječ o dugom nizu mjeseci tokom koje smo radili i treba spomenuti i osobe iz tajništva jer su nam tekako pomogli. Naša poruka je vrlo jasna. E, moramo zaštititi one ranjive skupine stanovništva koji ne mogu sami ostvarivati svoja prava kao potrošači. Hvala vam, onda ćemo sada preći na izvjestitelju u sjenu. Kao prvo, gospođa Ester Lang, izvolite. Hvala vam, gospodine izvjestitelju. Mislim da možemo biti jako e, kratki. Imam dogovor koji smo postavili sa vijećem. Naš prijedlog je usvojiti to u ranom drugom čitanju. To je dakle ono što želimo, no u biti smo već poduprali dogovor e, do kojeg smo došli krajem prošle godine. Možda je bitno za predstavnika komisije da ponovno govorimo o sporazumu koji smo postigli oko glutena, a to je da dakle, to zakonodavstva bude e, ne u posebnoj uredbi, nego u uredbi za informaciju hrane za potrošače. Krajni korisnik ili krajni pacijent koji koristi te proizvode neće biti pod utjecajem ove promjene i imamo dogovor i sa vijećem i sa komisijom kako bismo osigurali da se u praksi ništa ne promijeni, iako će hrana za osobe osjetljive na gluten biti sada e, nešto što će biti unutar uredbe e, za informacije o hrani za korisnike, a ne dio posebne uredbe. Iz, od našeg kluba zastupnika imat ćemo amandmane oko toga, no ova tema je upravo bila jedna od ključnih tema u kojoj smo raspravljali na svim sastancima s vijećem, stoga nemojmo ugroziti sporazum koji je također dobar što se tiče ove posebne skupine ljudi. Dakle, može bi komisija tu može još nešto re, reći. Hvala. I sada ćemo dati u ime komisije gospodinu Poleu riječ. Izvolite.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 Hvala gospodine predsjedniče, hvala prvenstveno gospođi Ris, izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni na entuzijazmu s kojim su vodili rad na našem vrlo ambicioznom prijedlogu. Mi smo naime u potpunosti promijenili prethodno zakonodavstvo, ali smo sačuvali ono što je bilo važno, kako je rekla gospođa Ris, e, ranjive skupine, malu djecu, novorođenčad i bolesne osobe. E, gospođo Delang, problem glutena htio bi vas razuvjeriti, mi smo ga naravno identificirali jasno, e, o tome je bilo puno riječi, rasprava je bila prilično gorljiva i mi smo to riješili u uredbi koja se odnosi na informacije za potrošače putem oznaka proizvoda i zatražili smo uključenje važnih informacija na te etikete, dakle nema nikakvih problema u pogledu proizvoda koji sadrže, odnosno ne sadrže gluten, to će biti jasno naznačeno. Vi ćete danas o tome glasati, nadamo se pozitivnom glasu. U svakom slučaju jedno veliko hvala e, i vama gospodine predsjedniče u ime komisije. Gospođo Lange, ja sam, moram reći, potpuno uvjerena i razuvjerena što se mene tiče stvari je u redu. Klub EFD je tu e, bio problematičan i nadali smo se i na kraju se to je dogodilo da oni neće ometati postizanje kompromisa. Hvala. Klub zastupnika e FD nije ovdje prisutan i stoga predajem ponovno izvjestiteljici riječ. Izvolite. Pour moi c'est bon. <laughs> ja nemam više ništa za reći, sve je, sve je u redu, samo da se nadam pozitivnom ishodu danas popodne. U tom slučaju možemo nastaviti, glasovat ćemo o tome danas od 15 sati, imamo dosta obsežan program, molim vas da svi budete e, pravovremeno ovdje. Mislim da je to dakle sve što trebamo reći o Zatim prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o medicinskim proizvodima. Izvjestiteljica je gospođa Roth Berend i ona je isto tako ona koja je odgovorna za to što imamo toliko papira pred nama. Dakle, radi se o amandmanima. A zatim slijedi točka dnevnog reda broj 6. To je izvješće Lize koje ćemo dakle jedno za drugim obraditi. Danas smo malo uštedili na vremenu, pa mogu sada vama predati riječ. Hvala. Hvala. E, gospodine predsjedniče, nije moja greška što imate toliko papira pred e, sobom, jer ih e, ja nisam puno podnijela, svega 145, ali kolege su podnijele 760 amandmana, što vam govori o važnosti dosjeja. U 8 sati smo imali sastanak, svi izvjestitelji u sjeni su bili tu, drago mi je to bilo vidjeti i tom, na tome se zahvaljujem. To znači, ne znam jesu li oni još uvijek ili već ovdje, e, vjerojatno su na putu jer smo imali sastanak u drugoj zgradi. Vrlo kratko, Samo da naznačim da imamo tri e, sporna pitanja. O tome govori količina, odnosno broj amandmana. E, pristup e, medicinskim uređajima u pogledu tržišta, ja sam spominjala i centraliziranu i decentraliziranu proceduru, tržišnu proceduru, nešto što ja podržavam, a drugi ne, pa moramo vidjeti možemo li tu neki kompromis naći kako bismo se pobrinuli da pacijenti imaju odgovarajuću zaštitu i da na tržište dostižu medicinski uređaj koji su u potpunosti sigurni. E, znate da je za neke uređaje teško doći do svih e, podataka, e, uključujući testove koji su dugotrajni, neki se implantiraju, što je onda teško pratiti. Dakle, mi smo govorili o klasi Uređaja klasa 2B je ona koja se odnosi na one uređaje koji se ugrađuju u tijelo, implantiraju, jesu li to farmaceutski proizvodi ili ne, pa imamo zatim uređaje koji se ne implantiraju, ali se injektiraju, dakle dolaze izvana u tijelo pa predstavljaju aktivan sastojak, e, aktivan agens. Nadam se da ćemo doći do kompromisa. Nisam za sada sigurna hoće li to biti slučaj jer e, smo ovdje vidjeli zaoštravanje pozicija nekih klubova zastupnika, s druge strane neki su skloni kompromisima, tako da ne znam kamo ćemo krenuti, neće biti lako, ali nadam se da ćemo to postići i komisija je i komisija je tu. Nadamo se da ćemo to učiniti relativno skoro, tehnički gledano. Kolege rade na ovome, na ovom tekstu i nadam se da ćemo do kraja tjedna, početkom idućeg tjedna e, imati gotov tekst možda za sastanak izvjestitelja u sjeni idućeg tjedna. Reprocesiranje prerada imamo 25 amandmana. Međutim, imamo tu i neke probleme jer komisija predlaže da se sve prerađevine stave na odgovornost proizvođača, ali tu opet nemamo jasnu situaciju s oznakom proizvoda, nešto je samo za E, jednu vrstu upotrebe, nešto je za više struku upotrebu i moramo biti jasni kada se nešto označava kao proizvod namijenjen isključivo za jednu svrhu, da to bude doista tako. E, jer proizvođači moraju definirati kao prvo što je jednostruka jedinstvena upotreba i ako to nije slučaj, koje su druge upotrebe uređaja moguće, jesu li sigurne i tako dalje. Nekad proizvođač ne bi više smio označavati svoj proizvod kao proizvod samo u jednu svrhu, jer on može kasnije steći druge, druge svrhe, drugu upotrebu. E, nešto je tu problem s definicijama, e, Naime, govori se o namijenjenoj jednostrukoj upotrebi, jedinstvenoj upotrebi, ne znam točno što bi to bilo. Dakle, imate čitav dijapazon tu još pitanja i problema i definicija i mislim da se moramo na to posebno usredotočiti. Najzad, e, imate problem obavještavanja nadležnih tijela. To su amandmani od 481 do 533. E, svi izvjestitelji u sjeni su podnijeli amandmane, odnosno samo oni su podnosili amandmane o ovome. Stavovi su različiti. Danas smo o nekim stvarima postigli sporazum, pogotovo što se tiče ovih e, tijela kojima se prijavljuju proizvodi, na njih se mora gledati malo pažljivije, s većim opreznom, što to nije, to nije nužno moj stav, kakav bi ja uvijek zauzela, ali meni se čini da je kvaliteta tog tijela, odnosno uvjeti koji se moraju ispuniti da bi tijelo postalo nadležno za to, e, visoki. Moramo vidjeti mogu li oni biti ovlašteni za sve vrste proizvoda, za sve klase ili možda samo za klasu 1 do 2a. E, nadam se da ćemo i tu doći do kompromisa, zapravo uvjerena sam. Ono što za što se ja zalažem je da ukoliko nema centralnog tijela, ja se nadam da ćemo to na kraju predložiti, ali ako se ne možemo u vezi toga složiti, moramo inzistirati na kvaliteti i na stručnosti ovog e, tijela, jer svako takvo tijelo e, mislim da mora među svojim osobljem imati stručnjake, uključujući liječnike. I ja ne mogu dozvoliti da se podugovaraju ovako ozbiljne stvari ukoliko želimo biti sigurni da podugovaranja neće biti, onda znanje za izdavanje relevantne dokumentacije mora biti u kući, u dotičnom tijelu. Ukoliko ćemo to dozvoliti, onda mora biti vrlo jasno što podugovarač mora imati u smislu stručnosti i kompetencija. Dakle, tu moramo biti vrlo jasni. Neki od amandmana idu u tom smjeru. E, kontrolna tijela, odnosno mehanizam e, kontrole je jako važan za mnoge od nas i gotovo jednako važan kao i za nadležno tijelo kojem će se prijavljivati ovih proizvodi. Eto, to bi bilo to, e, dakle, tri najspornija pitanja. Ima ih još, ali ovo su tri najznačajnija. Dakle, izdavanje autorizacije, tijela e, koja se obavještavaju i ja se nadam da ćemo doći na kraju do sporazuma. Ja sam spremna naravno pregovarati u dobroj vjeri, ali istovremeno e, moram reći da nam je obveza poboljšati sigurnost pacijenata. Naša obveza je da se pobrinemo da se ovako ponašaju ne samo liječnici, već i druge relevantne organizacije. Nama treba kvalitetna medicinska informacija, dostupno svih podataka i moramo se moramo osigurati da kvaliteta ovih proizvoda bude vrhunska. I s tim u vezi čini mi se da je manevarski prostor što se kompromisa tiče ne baš veliki. E, tržišni pristup, e, mislim da komisija tu nije baš e, na istoj valnoj duljini kao i mi, ali ja sam spremna čuti njihove dodatne prijedloge. Ne znam da li su oni skloni možda izradi neke drugačije procedure tržišnog e, pristupa, pristupa tržištu za ove uređaje ili ne. E, hvala vam što ste mi dali e, ovoliko prostora i spremna sam sada saslušati i komisiju i kolege na ovu temu. Hvala. To se napravi samo jednom. Jednom samo se preuzmete rizikom dobro, imamo sada još malo vremena zbog toga što smo šedili vremena na prethodnom izvješću i možemo dakle nadalje spraviti o tome. No, otprilike moramo ostati unutar našeg vremenskog okvira jer nakon ovoga imamo još izvješće vize i raspravo o tome. Sada ćemo započeti s vjestiteljima u sjeni. Neka se svako od vas drži otprilike vremena govora na četiri minute. Prvo, gospođa McGuinness iz Europske pučke stranke. Zahvaljujem predsjedatelju. Tijekom doručka imali smo jedan sastanak bez doručka koji je vrlo produktivan bio. Dakle, zahvalila bih izvjestiteljici na tome. Dakle, ja sam onda imala doručak putem do ovog sastanka, tako da sam se na kraju najela. Hvala. I neću ponavljati ključne točke, izvjestiteljica je to lijepo učinila, samo bih se nadovezla na neke stvari. Jedna stvar je da govorimo da radimo u dobroj vjeri. Dakle, svi uključeni rade u dobroj vjeri pod visili smo sigurnost pacijenata, to je srž našeg rada i svjesni smo pritisaka e, zbog toga što također želimo imati nove proizvode na tržištu. Dakle, postoji prostora kompromisu, u određenim područjima biti će teško, možda i nemoguće, u krajnjoj liniji odbor će trebati odlučiti, no strategija oko koje smo se dogovorili tijekom sastanka jutros e, je najveće konvitija i s detaljima ćemo se pozabaviti na tehničkoj razini i zatim ćemo se sa ovim najsloženijim stvarima pozabaviti na političkoj razini. Na svakom slučaju pojačat ćemo kvalitetu naših prijavljenih tijela, e, zaposlenike, nadzor, to će, se sve, to će sve biti od ključne važnosti i također sam e, vrlo zabrinuta za nadzor nakon stavljanja na tržište i pitanje e, incidenata i prijavljivanja incidenata i o tome da bi trebalo razlikovati ozbiljne i manje ozbiljne incidente, ali to je to jedno tehničko pitanje pa bih voljela čuti e, reakcije komisije. Evo ga još ekstra vremena za vas predsjedatelji. Hvala vam, ovo stvarno ide sve po planu. Sljedeći je gospodin Kramer iz kluba Sasvim Kalde. Hvala na toj veliko dušnosti što ste nam dodijelili četiri minute govora, to je stvarno isto neobično. Što se tiče amandmana, smatram da postoje dva značajna mjesta gdje možemo postići kompromis. Imam dojem da smo složni oko toga koje zahtjeve moramo postaviti prijavljenim tijelima i kako ih se nadgleda. Mislim da tu iz ovih eh, bezbrojnih amandmana možemo razaznati jednu, jednu zajedničku crtu za postizanje kompromisa. Moramo malo pripaziti da, po mom mišljenju, ne zapnemo na raspravama oko detalja koje zapravo ne možemo ni riješiti. Zahvaljujem eh, gospođi Rod što je e, upravo rekla da stručnjaci unutar zdravstvenih ustanova moraju u svako doba e, dana e, biti dostupni. Mislim da to nije moguće. Mislim da čak i specijalizirano prijavljeno tijelo, na primjer koje izrađuje ili dopušta stavljanje na tržište nekakvih implantata za srce. Mislim da je to nešto što e, neće biti dobro za tog stručnjaka, on će se usredočiti samo na tu temu, on će se specijalizirati, no njemu treba razmjena, treba mu praksa, treba mu doticaj s drugim kolegama iz drugih, iz drugih područja. Mislim da to nije realistično, iako dobro e, zvuči da to zatražimo. Isto tako mislim da ćemo e, se moći dogovoriti oko svega što se tiče toga kako ćemo se obhoditi sa proizvodima koji jesu već na, na tržištu, dakle sljedivost, e, nadgled tržišta, kako možemo brzo dobiti informaciju o neželjenim događajima. Mislim da i ovdje možemo dosta brzo naći kompromis. Mislim da se slažemo isto oko toga da treba e, provoditi sve češće kontrole, prije svega što se tiče proizvođača ovih sredstava. Ovo je nešto gdje možemo djelovati protiv raznih zločinačkih poteza. Zatim što se tiče centraliziranog postupka odobrenja, tu malo žalim što se rasprava nije odvijala na temelju činjeničnih podataka, nego samo na temelju uvjerenja pojedinih osoba. Mislim da svi takvi događaji, tu se malo ponavljamo, dakle svi događaji do kojih je došlo, neželjeni događaji što se tiče medicinskih proizvoda, da se oni ne mogu dokazano poboljšati samo tako što se, bi se centralizirao postupak odobrenja. Vidimo sada na ovim, na primjeru e, silikonskih hipotata da je to bio jedan proizvođač koji je jednostavno radio u zločinačkom duhu i tu nećemo poboljšati situaciju ako kažemo da za klasu proizvoda broj 3 centraliziramo prijavu. Netko ko želi prevariti nekoga, on će prevariti prijavljeno tijelo, a, isto tako će prevariti i središnje nadležno tijelo. Možda je čak i tu veća vjerojatnost jer je to tijelo mnogo udaljenije od samog mjesta gdje netko e, proizvodi proizvod od prijavljenih tijela. Stoga mislim da problem nećemo riješiti samo tako što ćemo centralizirati taj postupak odobrenja, već treba ojačati sam sustav koji imamo i zahtjevi što se tiče kvalitete povisiti. Mislim da isto tako ne bismo smjeli zaboraviti raspraviti oko toga da mnogo neželjenih događaja što se tiče medicinskih proizvoda da se oni zapravo ne mogu svesti samo na proizvođače tih proizvoda, nego kad kad se radi i o problemu pri samoj provedbi, dakle to jest kod samog liječnika, a isto tako trebamo spomenuti i da naravno pacijenti imaju samo odgovornost ako na primjer si daju graditi umjetan kuk. Što se tiče e, jednokratne uporabe proizvoda i tu moramo pripaziti da ne e, zapnemo u raspravi. Mislim da nećemo moći niti na kraju ove rasprave riješiti taj problem. Jednostavno treba osigurati da onaj koji proizvodi neki proizvod, koji ga ponovno koristi i koji ga reprocesuira, da je to uvijek onaj koji ima odgovor odgovornost za ono što radi. Svatko ko proizvodi neki, neko sredstvo mora preuzeti odgovornost, mora odgovarati za ono što obećava u vezi tog proizvoda. To se odnosi na prvotnog proizvođača kao i na onoga koji će provesti reprocesuiranje. Ne možemo proizvođača optužiti na to e, kako sama bolnica provodi i koristi sam proizvod nego bismo na proizvođača trebali imati jednake zahtjeve što se tiče nadzora i kontrole kao i na onoga koji reprocesuira proizvod. Bilo da sada na e, proizvodu stoji da je za jednokratnu upotrebu ili ne, ja mislim da je to pitanje koje nećemo moći riješiti. Vidimo da imamo mnoštvo amandmana i mislim da ćemo moći naći kompromis. Hvala Olga Mišel Michel Rivazin. Hvala. Ja bih htjela da se neke stvari razjasne. Ja sam bila u Marseju gdje ste upoznati s predmetom PIP koji je bio predmet jedne rezolucije i zapravo potaknuo rad na ovoj direktivi. 7500 e, žena je bilo prisutno na tom e, ročištu, e, žene koje su imale problema sa implantatima, silikonskim implantatima. Moramo vidjeti izbliza ovaj problem. Ove e, proteze su bile, dobile certifikat kakav je trebao, proizvođač je bio e, njemački, kontrole su obavljene, prilikom tih e, kontrola ti organi ta tijela koja su izdala potvrdu nisu vidjela ništa sporno, dakle oni ne mogu jamčiti sigurnost pacijenata. Kada američka uprava za sigurnost hrane, FAD, kada se od njih traži dozvola, e, vi znate da se prije stavljanja proizvoda na tržišta ovo tijelo mora izdati dozvolu. Međutim, E, oni nisu dozvolili nisu izdali dozvolu ovom proizvodu, ovim implantantima. Dakle, kad imate jednu, jedno tijelo, jednu upravu kao što je FAD, kada oni kažu, kada ima problem, oni kažu ne. Ako ima problema, kad je bilo problema, oni su poslali taj dosje Francuskoj agenciji, međutim, Francuska agencija nije reagirala, iako je FDA zapravo e, to upozorenje vrlo jasno poslala. Kontrolu dakle treba pojačati, jer bez obzira na broj eksperata, e, kako vi želite da oni budu nepristrani ako su u potpunosti financirani od strane proizvođača. Kontrolu mora vršiti jedna javna ustanova, javno tijelo. Neka proizvođači sami vrše kontrolu i tako dalje, ali to nije dovoljno. To je pokazao vrlo jasno u francuskoj slučaju, odnosno predmet PIP. Jer izgleda da su u jednom trenutku vidjeli da ima problema između silikona, biološkog silikona i tako dalje, ali da to u konačnici nije odgovaralo onom proizvodu koji je stavljen na tržište. Ja se čudim, govorim o sigurnosti pacijenata, ali proizvođači i dalje lažiraju svoje podatke. Imate još jednu vrstu e, ove proteze koja za koju proizvođači nisu uopće tražili dozvolu, a koristili su oznaku EU Ko je dakle taj koji je izvršio prevaru? Proizvođač, kao što je to svaki put slučaj. Jer tijela za izdavanje certifikata kakva sada imamo nisu dovoljne da bi se osigurala sigurnost pacijenata. Mora postojati proces autorizacije izdavanja dozvole za stavljanje na tržište. Jer ko će kasnije platiti štetu? Ne e, tijela koja izdaju certifikat, nego porezki obveznik. Dakle, moramo osnažiti proces izdavanja dozvole. Treba postojati odgovarajući broj testova. I treba nam odgovarajuće vrijeme. E, znam Često se kaže da je procedura dugotrajna, ali e, s druge strane imate ugroženost sigurnosti pacijenata. Dakle, to traje koliko traje i to vrijeme je potrebno. Jer proizvođači će nastaviti varati. Ja ne želim podržati e, proces certifikacije sve dok te dozvole dolaze od proizvođača. Da ste samo mogli vidjeti žrtve u Marseju, one sve traže odgovarajući proces autorizacije za stavljanje na tržište. Zašto ne bi to mogla biti Europska agencija za sigurnost lijekova? Imate upravo to u Americi, takva je, takve je naravi e, FDA. Mora postojati više kontrola kako bi osigurali e, sigurnost i zaštitu pacijenata ako je to uopće naš prioritet. Zahvaljujem predsjedatelju. Da, mi imamo obavezu što se tiče sigurnosti pacijenata. Isto tako imamo i obavezu da imamo sustav koji će funkcionirati, koji nije pretjerano birokratski i koji neće spriječiti ljude da dobiju skrb koja im je potrebna. E, počeli smo razmišljati i raditi sa tisućama amandmana. I sada na sastancima izvestitelja u Sijeni e, to razmatramo, doći će do kompromisa, zanimljivo će biti gdje ćemo e, pronaći kompromisa, gdje će klubovi zastupnika morati jednostavno podvrgnuti svoje stavove onim zajedničkima. Dakle, dogovorili smo da ćemo najprije pozbaviti se tehničkim stvarima, a zatim voditi te političke bitke između sebe. Što se mene tiče, zabrinuta sam za običajne točke, autorizacije predstavljanja tržište, prijavljena tijela, jednokratni proizvodi i neću prolaziti kroz sve to još jednom. Dakle, kada govorimo o prijevari, a neki od problema kojima smo se pozabavili predviđaju mogućnost prijevare, e, moramo imati sustav koji omogućuje sljedivost. Dakle, moramo znati odakle proizvodi dolaze i mora se preuzimati odgovornost i mora se moći e, reagirati na način koji je proporcionalan prijevari ako do nje došlo. Dakle, imamo još mnogo posla pred sobom i morat ćemo doći do nekih kompromisa, ali nadamo se da ćemo uspjeti zaštititi sigurnost pacijenata i da će medicinski proizvodi nastaviti funkcionirati. Zahvaljujem, Anja su za sljedeće na redu. Zahvaljujem predsjedatelju. Mislim da nam je Dagmar već lijepo ocrtala ovu situaciju nakon prvog sastanka izvjestitelja u Sijeni danas ujutro. Ja bih još voljela istaknuti nekoliko točaka koje su možda spomenute, ali svakako bih još naglasila. Dakle, bez obzira na e, bilo kakvu legislativu koja se uvede, prijevere će se i dalje nastaviti. Ta izjava je s jedne strane istinita, no nije u potpunosti istinita. Jasno je da s ovim ili drugim zakonodavstvom ne pokušavamo e, stvoriti e, jedan sustav koji će se samo kontrolirati i nadzirati. No istovremeno to ne znači da bismo trebali e, ignorirati činjenicu da su nam potrebna čvrsta jamstva. E, zastupnici Revazi i sama Dagmar su naglasili važnost certifikacije i dopuštanja stavljanja na tržište prije nego što sami proizvodi doista dođu na tržište. Očito slažem se s prijedlogom Dagmarin da bi medicinski proizvodi koji su u kategoriji visokog rizika i oni za koje se smatra da su inovativni proizvodi, da bi trebali dobiti autorizaciju na jednoj centraliziranoj ili europskoj razini. Druge kategorije proizvode mogli bi dobiti autorizaciju na nacionalnoj razini. To bi također e, razriješilo neke e, od briga koje je izrazila gospođa Rivazi i čini se da ovakav oblik autorizacije mora biti u potpunosti neovisan. Dakle, ne može postojati nekakav interes kod neke druge strane ili postojati veza financijska s nekim drugim tijelima. Oni koji su odgovorni za davanje autorizacija moraju biti u potpunosti neovisni tako oni ne bi mogli poslati nikako plijenom farmaceutskoj industriji. Također vjerujem da nadzor i kontrola nakon što se proizvod stavi na tržište da je od ključne važnosti. Moramo se pobrinuti da i prijavljena tijela budu vrlo visoke kvalitete ali isto tako moramo i eliminirati mogućnost grešaka koje bi ta prijavljena tijela mogla počiniti. Dakle, na umu treba imati potrebe pacijenata i njihove zdravstvene probleme o kojima se ovdje radi i pokušati uvesti jedno zakonodavstvo u ovom području koje će u obzir uzeti i ono što pokušavamo postići u smislu inovacija, no to ne smije biti na uštrb sigurnosti pacijenata. Jer kad stvari pođu po zlu, to jednostavno nije dobar trenutak da se pokuša uvoditi nova rješenja ili rješavati problem. Moramo se pozabaviti problemom bliže izvoru i pobrinuti se da garancija autorizacije da sve bude najviše moguće kvalitete prije nego što proizvodi dođu na tržište. Mislim da ćemo u narednih nekoliko sastanaka da će uključivati mnogo rada, ali da će biti moguće doći do jednog dobrog zakonodavnog akta. Hvala vam. Sada prelazimo na preostale govornike. To je kolegica Sofija Masekuković, zatim Milan Kabarnoh, Ana Rospah, Petar Lize i Rebeka Tyler. Jesam li nekoga ispustio? Richard Zeber. Onda u tom slučaju imamo sada gotov popis. Kao prvo kolegica Mazej Kuković, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju i izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sijeni na eh, napornom radu. Također sam podnijela neke amandmane i podržala neke druge, zastupnice Meginis i Rozbah. I sam bih željela istaknuti neke, neke ključne točke iz svojih amandmana. Proizvođači bi trebali osobito obratiti pažnju kada se koriste na čestice koje se mogu otpustiti u ljudskom tijelu i takvi bi proizvodi trebali e, prolaziti kroz najrigoroznije e, procjene sukladnosti i imati vrlo visoke standarde, standarde kvalitete, sigurnosti, zaštite okoliša, ali najvažnije e, da zadovoljavaju jednake standarde. Kasnije e, će biti dobro jasno postaviti opće obveze E, pojedinih e, ekonomskih operatera, uključujući uvoznika, uključujući distributera i važno je uspostaviti uvjete koji će omogućiti malim i srednjim poduzetnicima da se e, pametno specijaliziraju i da dobiju lakši pristup ovom tržištu zbog toga što je to uvijek vrlo teško, osobito tijekom gospodarske krize, dakle osobito za mala i srednja poduzeća. Dakle, teško im je da dobiju dobar pristup tržištu. Što se tiče medicinskih proizvoda u skupini visokog rizika, u interesu povećane transparentnosti, proizvođači bi trebali sažeti e, osnovne specifikacije sigurnosti, a transparentnost postupaka bi trebala biti zajamčena e, u slučajevima gdje je došlo do pojedinih e, incidenata ili ukoliko su potrebne nekakve korektivne aktivnosti u više od jednoj državi članici. Europske direktive koriste različite definicije e, izraza stavljanja na tržište i stavljanje na raspolaganje na tržištu. U proizvodi bi trebali odgovarati svoj regulativi čim ih se stavlja na tržište bez obzira na tome e, da li se koristi za trenutačno trenutačnu upotrebu krajnjih korisnika ili ih se koristi za skladištenje. I konačno prijavljeno tijela bi trebalo biti sposobno provesti e, sve zadatke. Dakle, proces bi trebao biti praćen kako bi se pobrinulo da je odgovarajuće kvalitete. Hvala. Hvala vam, sljedeći govornik je zatim Milan Kabeloh. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych Zahvaljujem, gospodine predsjedatelju. Ja bih volio spomenuti nekoliko tema koje još nismo čuli danas i e, kažem odmah da uvijek cijenim rad koji je e, postignut u ovoj otvorenoj i detaljnoj raspravi koju smo imali. Hvala na tome. Dakle, imamo jedan stabilan zakonodavni akt koji bi trebao biti predvidljiv i zbog toga bismo trebali pokušati raspraviti i smanjiti oblast komisije da sama objavljuje i izdaje delegirane akte. Pozdravljam e, to što se ova rasprava mm, usredotočava na, usredotočuje na distributere i proizvođače i ne vidim smisla u tome da se prenose ovlasti proizvođača e, u smislu ažuriranja dokumentacije i tako dalje. Također smatram da jezični e, režim za dokumentaciju bi trebao biti pojednostavljen e, u onim slučajevima gdje dokumentacija služi za administrativne svrhe i gdje nije namijenjena krajnjim korisnicima ili pacijentima, zapravo ne daje nikakve važne informacije. Što se tiče reprocesiranja, e, uvelike sam pod utjecajem svog osobnog iskustva. Smatram da bismo trebali postaviti takva pravila da omogućimo e, što je veću sigurnost pacijenata moguće, no istovremeno ne smijemo postaviti zapreke pred same liječnike ili medicinske ustanove. Dakle, trebala bi postati jedna negativna lista, negativan popis proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pitanje je da li skalpel koji je sterilno upakiran kao proizvod za jednokratnu upotrebu, e, da li bi to trebalo znači da ga se ne smije sterilizirati i ponovno koristiti. To je jedno prilično e, prilično otvoreno pitanje. Istovremeno uznemiren sam raspravom koja se tiče kontrola i sukladnosti s pravilima. Dakle, svi želimo da se uspostave jasna pravila, da ih svi slijede i isto tako da postoji tijelo koje će to nadzirati. Međutim, ne bih ovdje volio raspravljati o neuspjehu našeg sustava nadzora e, u slučaju kada netko jasno krši očita pravila. I mislim ako promijenimo sustav financiranja, stvari se neće nužno promijeniti. To bi bilo kao da kažemo da ljudi kradu, iako je to zabranjeno, a policija bi se trebala pobrinuti da ljudi ne kradu, a ukoliko kradu, ne možemo reći da policija jednostavno ne obavlja svoj posao, zar ne? Hvala vam, sljedeća govornica, gospođa Rosbach. Ja sam iz zemlje koja proizvodi e, prilično proizvoda za jednokratnu upotrebu plastičnih proizvoda, osobito cjevčica i spremnika za tekućine, na primjer. I kada razgovaram s proizvođačima i onih koji koriste same proizvode, e, odgovor koji najčešće čujem je da su proizvodi za jednokratnu upotrebu upravo osmišljeni za jednokratnu upotrebu i postoji problem ukoliko se koristi u više navrata. U velikom broju slučajeva nije moguće zajamčiti da su očišćeni na odgovarajući način. Zbog toga bih ja e, radije da se zabrani ponovno korištenje proizvoda za jednokratnu upotrebu i to u potpunosti. Zahvalna sam na predlogu zastupnice Lepaž da zabranimo takvu ponovnu upotrebu. Postoje neke stvari koje je moguće reprocesirati, ali određeni proizvodi postoje koji se jednostavno ne mogu sterilizirati i nije moguće zajamčiti da će ih biti jednako sigurno koristiti kao što je bilo u prvom navratu. Međutim, ukoliko nije moguće uvesti takvu zabranu, ono što bi meni bilo najvažnije jest, naravno, sigurnost pacijenata i pristup informacijama. E, ja osobno e, ne bih voljela e, da se na meni koriste proizvodi za jednokratnu upotrebu koji su već korišteni, odnosno voljela bih znati ako je to slučaj. I mislim da svi pacijenti imaju pravo na informacije i svi ovi prostori prostoriji, svi smo zapravo pacijenti i imamo pravo znati da li se proizvodi koji se na nama koriste, da li su oni sigurni ili nisu. Isto tako, važno je da znamo da se primjenjuju jedna te ista pravila bez obzira na to tko koristi proizvod za jednokratnu upotrebu. Dakle, da li se koristi privatnog liječnika ili u javnoj bolnici, trebali bismo imati pristup jednakoj razini sigurnosti i informacije. Također bih podržala prijedloge koji govore o osnaživanju stručnosti u prijavljenim tijelima i tijelima za certifikaciju. Dakle, smatram da je tu potrebna viša razina i zahvaljujem Dagmar na odličnom izvješću. Također nadam se da bismo, da ćemo uspjeti doći do kompromisa u našim amandmanima zbog toga što inače Bog zna što će se dogoditi tijekom glasanja. Sretno. Hvala vam, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala gospođi Dagmar Berend na teškom radu i izvješće o sredstvima za in vitro diagnostiku, za koje sam ja, izvjestitelj je usko povezan s ovom temom, stoga je i logično da su većina amandmana za moje izvješće zapravo pristigli od gospođe Rod Berend. Mi tu nastojimo harmonizirati koliko god možemo naša izvješća. Ja se slažem sa Holger Kramerom i gospođom McGuinness da bismo trebali biti oprezni pri uvođenju centraliziranog sustava i pri e, već prethodnom puštanju u opticaj. Još jednom želim nešto pojasniti, jednu točku koja možda nije bila potpuno jasna jučer. Govorio sam o o jednom vremenu prije dosta godina na sjednici, a neki su mislili da ja mislim da jednokratna upotreba treba trajati više godina. To nisam htio reći. Htio sam reći da kada izgrađujemo novi sustav, na primjer e, pri agenciji za medicinska sredstva, da tamo izradimo jedno, jedan odio baš za takve sredstva. To je veoma e, napona zadaća, trebamo naći stručnjake koji bi bili spremni otići u London. Mislim da bi to trebalo jako dugo i mislim da ovo, ovo razdoblje prilaska od tri godine kako predlaže komisija nam vjerojatno ne bi bilo dostatno. A nama je zadaća da jako brzo poboljšamo sustav i to je jedan od razloga zbog kojih ja smatram da trebamo zadržati ovakav sustav koji imamo i da ga trebamo dakle poboljšati. Osobno smatram da su amandmani koje je uputila gospođa Rot Beren što se tiče kvalifikacija osoba koje rade u prijavljenim tijelima, da je to amandman koji, koji ide u pravom smjeru. Još možemo razgovarati o pojedinim riječima, no prijedlog komisije je potpuno neuravnotežen u tom smislu. On i najmanjim poduzećima pripisuje da moraju zaposliti akademski obrazovane ljude, to je detaljno opisani, oni još zatim treba imati i određeno iskustvo na tim područjima, a zapravo kod prijavljenih tijela ostaje to izvješće vrlo nejasno. I stoga ja mislim da bi amandmane od gospođe Odberenta za oba izvješća trebali pogledati i da trebamo naći kompromise. Još bi na kraju nešto pripomenuo u vezi tog izvješća. Postoje dva amandmana u mom izvješću, a i u izvješću od gospođo Berend, da pri vrlo diskutabilnim primjenama da tu i dalje poštujemo princip supsidijarnosti. To smo imali u zakonodavstvu o farmaceutskoj industriji, e, to smo imali u drugim temama, dakle mogućnost za zemlje članice da ukoliko neki proizvod ne odgovara, ukoliko je diskutabilan što se tiče nekih etičkih pitanja, da zatim zemlja članica ima pravo odbiti to sredstvo. Na primjer, postoje neka sredstva za provođenje eutanazije, u nekim zemljama članicama to sredstvo je e, legalno, može se ponuditi korisniku, dok u drugim zemljama članicama to nije legalno i stoga se na, u tim zemljama članica ne bi smjelo omogućiti puštanje u, na tržište takvog proizvoda. To bismo trebali preuzeti i u ovo zakonodavstvo iz dakle spomenutih zakonodavstva. Hvala. Rebeka Tyler je sljedeći govornik. Izvolite. Thank um, Zahvaljujem predsjedatelju. Ukratko uh, sačuvat ću svoje eh, najvažnije komentare za sljedeću raspravu o in vitro proizvodima. Sada bih samo rekla da su oba izvješća prilično međusobno povezana, pa neki komentari koji se tiču in vitro proizvoda odnosit će se i na medicinske proizvode, osobito što se tiče upravljanje i sustav i bazu podataka za prijavljena tijela. Nadam se da ovaj Odbor neće dozvoliti da se ova dva predloga previše odvoje zbog toga što trebaju paralelno nastaviti raditi na njima. Što se tiče medicinskih proizvoda, ukratko, e, ključne stvari su centralizirani proizvod koji je predložila izvjestiteljica Rot Berendt i Margaret Oken ja još uvijek vjerujem da prednosti centraliziranog pristupa nisu dostatne da bi se uspostavio takav sustav. Zapravo to bi uvijek bilo teženo financijskim i organizacijskim preprekama. Europska agencija za lijekove zapravo nema nijakvu stručnost što se tiče medicinskih proizvoda. No razmotrit ću još detaljnije sve predložene amandmane u nadolazećim tjednima. Kao što sam rekla, Glavne komentare ću e, ostaviti za raspravu o in vitro proizvodima. Zahvaljujem i na kraju Rikard Zeber. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da bismo trebali pokušati, iskoristiti koristi iz prošlog sustava, zadržati ih, dakle, na primjer, ovaj, ovaj brzi pristup tržištu, ali s druge strane, ove, ova različita svačanja u pojedinim zemljama članicama treba ublažiti i toga, za moj amandman 598. bih htjela još bih htio još e, zamoliti da se uzme u obzir. Tu predlažem jedan dodatan članak 44a gdje se dakle kaže da prijavljena tijela treba posebno kontrolirati prije nego što oni mogu dati dozvolu za stavljanje u oblicaj, a ovdje se prije svega radi o proizvodima iz klase 3a gdje onda zatim ti proizvodi ipak mogu biti stavljeni na tržište u cijeloj Europskoj uniji. Ja se bojim za mnoga mala i srednja poduzeća jer ova predloženi, predloženi sustav centraliziranog izdavanja dozvolja kao i mehanizam nadzora kao, kako ga predlaže komisija u članku 44. Mislim da će to biti jako dugotrajan postupak i da će se nadaleko prijeći rok koji želimo postići od 90, 90 dana. Stoga mislim da dugoročno nećemo imati koristi od takvog sustava. Stoga bi trebalo dati jednake kriterije za ta nacionalna tijela, zatim ih e, redovito kontrolirati, ali im nakon tih kontrola ukazati povjerenje kako bi oni zatim mogli izdavati ove dozvole za stavljanje na tržište. Ovaj sustav koji prilažemo u izvješću ne sadržava točnu granicu, točno, točnu definiciju onoga što će biti u klasi 3a. Tu bi mogli e, biti postavljeni neki kriteriji od strane posebno ovog centraliziranog tijela koje predlažemo, no mislim da bi bilo bolje da se u svoj sustav, kako predlažem ja i neke kolege, da se dijele kompetencije, da se stvori izvrsnost, a da se ne ugrozi sigurnost pacijenata. Hvala. Hvala i sada predajem riječ komisiji gospođi Legrinje koja je ovdje prisutna. Ispričavam se, gospođa. Se zove drugačije. Ako nemate ništa protiv, ja ću vas reći ako je Sabina ovdje. Hvala vam što ste mi dali riječ ili što ste dali riječ mogućnost komisiji. Dakle, ovo je bilo vrlo e, oplemenjujuće iskustvo danas, zbog toga što su amandmani bili vrlo zanimljivi, a čuti također i e, bogatstvo i e, različitost pristupa važnih zastupnika za nas je vrlo dobra prilika da nam pomogne u daljnjem radu. I poštujemo zbiljnost i hitnost E, s kojom izvjestiteljica i vaš odbor e, rade na ovom pitanju i želi bismo pomoći u rješavanju svih problema. u obzir da, smo, da postoji velik raspad mišljenja što se tiče pitanja autorizacije, e, ovaj posao zapravo time otežan. No, prema onom što smo danas mogli čuti, mislim da je jedna stvar zajednička, a to je da je temeljni cilj pobrinuti se da e, postoji najviša moguća razina sigurnosti za pacijenta u Europi i da bismo svi trebali vidjeti kako se može osigurati ta sigurnost što se tiče medicinskih proizvoda i također da vidimo gdje to možemo osnažiti, a to bismo trebali i učiniti. Komisija je svjesna svojih obaveza u tom smislu. Drago nam je čuti da ćete ovaj tjedan e, raditi intenzivno na tehničkoj razini i rekla bih vam da smo mi otvoreni za pružiti svoju pomoć u tim raspravama. A također smo danas razmatrajući amandmane i prateći raspravu mogli vidjeti da zamisao za potpunu autorizaciju prije stavljanja na tržište nije nešto što se smatra da ispunjava zadovoljava filozofiju komisijnog predloga, Kao što znate, to se identificiralo i u studiji utjecaja kao jedno od rješenja koje neće doprinijeti sigurnosnim aspektima što se tiče autorizacije proizvoda. Međutim, e, osnaživanje kriterija za prijavljena tijela je jedan smjer u kojem mislim da možemo zajednički raditi i tu, smo, bismo spremni za pružiti svoju pomoć jer sigurnost je ipak e, prioritet. Također je naša dužnost e, učiti prema proteklim iskustvima, kao što su mnogi važni zastupnici spomenuli. Tako da je to jedan odgovora na pitanja komisije izvjestiteljici. Što se tiče reprocesiranja, to se čini da je drugo vrlo važno pitanje, e, uvjerila bih vas da prijedlog komisije koji ono tijelo koje vrši reprocesiranje, reprocesiranje stavljaju isti položaj kao izvornog proizvođača je bio namijenjen tome da se stvori striktni pristup i više razine odgovornosti e, u smislu poštivanja sigurnosti. Jasno nam je da može postojati određena želja za poboljšati taj pristup, postoje pitanja koja se tiču bolnica i osjetljiva e, sam na to što su spomenuli zastupnici da imamo dužnost prema pacijentima koji nikakvu kontrolu nema nad ovim pitanjem. Tako da smo i tu spremni surađivati prema jednom konstruktivnom rješenju koje će odboru omogućiti da provede konstruktivno glasanje 10. lipnja. Isto tako, e, i time ću završiti da poštujem svoje dodijeljeno vrijeme, amandmani koji idu u smjeru osnaživanja e, nadzora prijavljenih tijela, tu možemo vidjeti prednosti, možemo zajednički raditi u tom smjeru, a isto vrijedi za e, druge vrlo konstruktive amandmane poput onoga o jedinstvenom sustavu identifikacije proizvoda gdje su amandmani vrlo pozitivno nastrojeni. Dakle, postoji niz elemenata gdje vidimo da postoje prednosti koji su pozitivni i zahvalni smo na e, hitnosti pristupa jer ovo je doista prioritetni dosije za komisiju i želimo da se to usvoji tijekom ovog saziva i cijenim uvijek vaš trud u tom smislu i trud izvjestiteljice osobito, tako da smo spremni eh, i dalje pomoći s ovim poslom koliko god možemo. Hvala. Hvala vam i na kraju krajeva izvjestiteljica. Zahvaljujem i hvala svima na njihovim doprinosima u raspravi. E, sada uz sve amandmane koji pred nama e, stoje e, i rasprava dolazi na jednu drugačiju razinu na što je do sada bio slučaj. Uvelike cijenim komentare kolega neki su bili pružili veliku podršku, neki možda još nisu toliko usklađeni sa mojim pristupom koliko bih željela, ali to je razlog iz kojega su nam potrebni kompromisi. Razjasnila bih nekolicinu stvari. Ne želim da kolege padnu u zamku koju stvaraju proizvođači medicinskih proizvoda, a to je da se prave da će bilo koji drugi sustav nego postojeći, da će produžiti trajanje dok proizvodi ne dođu na tržište i da će time onemogućiti pristup pacijentima. E, jedna, jedna grupa proizvođača je to na jedan vrlo dirljiv način predstavila sa jednom starom gospođom koja ne može doći do proizvoda koji su je hitno potrebni. Dakle, želimo govoriti o stvarnim činjenicima. Predlog komisije o kojem raspravljamo e, govori o postupcima i pristupu na tržište koji traje otprilike sedam mjeseci. I uvijek se moram pobrinuti da imam točne brojke kada se tiče komisije. Dakle, njihov proizvod predviđa 7 mjeseci, a moj proizvod dodaje još dva mjeseca, što je, kolege, iskreno govoreći, praktički ništa. Kada vidimo da tih sedam mjeseci koje komisija predlaže e, uključuju izravan pristup tržištu, zbog toga što većina država članica još uvijek se moraju provesti pregovori sa sustavima socijalnog osiguranja i oni su zapravo ti koji plaćaju e, same implantate, a to ne ide uvijek paralelno s nama i kad kada je za to potrebno mnogo više vremena. Ako uzmemo primjer e, farmaceutske industrije, uvijek postoji brži i lakši proces pregovaranja, kada se radi o farmaceutskim proizvodima koji imaju centraliziranu autorizaciju. A to je jasno zbog toga što je i proces transparentni i svi su u njega uključeni. Dakle, molim vas, nemojte pasti u tu zamku e, kada vas ljudi lobiraju da će bilo kakav novi proizvod e, ukloniti proizvode s tržišta i da Europska unija će time biti manje konkurentna. Dakle, sve vas e, želimo vjeriti da je sigurnost pacijenata za mene od glavnog značaja, no istovremeno vidim da poduzeća koje proizvode medicinske proizvode to moraju moći učiniti na konkurentan način i tako da što prije proizvodi dođu na tržište u Europskoj uniji. Gospodin Kramer je rekao da nema razumnih argumenata, već da se sve svodi na ono što osoba vjeruje. I zatim je govorio o e, kaznenim dijelima. Jasno moram reći ovdje da nakon što smo dobili prijedlog komisije da sam uvijek e, to vrlo jasno govorila da taj prijedlog nema nikakve veze sa skandalom o pip umecima. Dakle, u pripremi je prijedlog bio već dugo vremena prije tog skandala i kao što se možda sjećate, zastupnica Majori nam je već e, podnijela izvješće koje je tražilo, tražilo od komisije hitno da se sastavi novi legislativni prijedlog. Dakle, međuvremeno je došlo do PIP skandala, ali to nije imalo nikakve veze s prijedlogom komisije. I čak i da nije ni do kakvog kaznenog djela nikada došlo, svejedno bih tvrdila da je e, stanje u kojem se trenutno nalazimo u ovom trenutku e, i uz specifične karakteristike medicinskih proizvoda da trenutni proces notifikacije nije više najbolji mogući. I to bih rekla u svakom slučaju, bez obzira, gospodine Kramer, na ono što ja vjerujem. To ima veze samo s onim što ja mogu dokazati. I možda ne trebaju sva prijavljena tijela e, svog e, internog doktora, farmakologa cijelo vrijeme u svakom trenutku, ali zasigurno ne možemo nastaviti imati prijavljena tijela koja daju e, svoje ocjene bez da imaju takve stručnjake kada se radi o kategoriji 2, 3 ili 2a i nego da jednostavno podugovaraju cjelokupni e, opseg znanja koji im je potreban. To nije način na koji se trebamo odnositi prema ovim proizvodima jer tada bi to moralo odgovarati i farmaceutskim proizvodima. gospodin Kramer je rekao bez mikrofona da moj pristup nije, fer. fair. Biti fair je ono što najmanje od svega želim, to nije eh, moj stav, samo sam željela reagirati na vašu opasku gdje ste rekli e, da zapravo nema raznih argumenata, već samo sve ovisi o tome što čovjek vjeruje. I morala sam na to reagirati jer vjerujem da imam argumente da se ne radi samo o tome u što ja vjerujem. Isto tako, kada govorimo o tome da pacijenti preuzimaju sami odgovornost za implantate, istina je da uspjeh uspjeh funkcioniranja bilo kakvog implantata se može povezati sa životnim stilom pacijenta. No pacijent sam zasigurno ne može preuzeti odgovornost za sam proizvod. Ukoliko mu pokažemo dva ili tri različita umetka za kuk ili koljeno, jedna kolegica iz moje delegacije u kasnim 30 ima umetak e, u koljenu i ona ima jednu višu razinu obrazovanja i razumijevanja stvari, no da joj pokažete tri, četiri različite implantata, ona ne bi znala što izabrati. Jednostavno bi se oslonila na svog liječnika. I to je ono što mi moramo učiniti. E, također vjerujem u ono što je rekao gospodin Kramer i drugi, da je sljedivost važna. To je točno, moramo se pobrinuti da, i to je što liječnici od nas traže, da imamo sustav sljedivosti za proizvode, e, uključujući i samo mjesto gdje je došlo do operacije i osobe koje je provela. Dakle, proizvod može biti savršen, no profesionalac koji je izvršio samo operaciju možda nije bio savršen. To nas, od nas zatražilo e, udruženje ortopeda i to je dobra ideja. Zahvaljujem kolegi Savrnohu i drugima koji su rekli da moramo razmotriti reprocesiranje. On je neke amandmane podnio, neke predloge da, na Rozbah također i mislim da ćemo e, nastaviti raditi u tom smjeru i vidjeti što možemo učiniti. Merit McGinnis je jasno rekla da već postoji određen prostor za kompromise, da nismo toliko udaljeni jedni od drugih više, no u drugim područjima moramo vidjeti možemo li doći do kompromisa. Ja vjerujem da možemo i radio bih da ne ulazimo u kontroverzna glasanja što se tiče glavnih točaka. Radi bih da imamo kompromis i zahvalna sam što je komisija e, ukazala na to da u nekim područjima i oni smatraju da možemo zajednički surađivati. Moj stav je, ne samo što se tiče postupka, da bih voljela da nastavimo što je brže moguće, ako dobijemo podršku ovdje i ako dobijemo konsenzus tijekom glasanja, mislim da možemo dobiti mandat za sporazum u prvom čitanju, jer ovo je važno pitanje i ne bih željela da se to na kontroverzan način provodi i da e, glasanje prođe sa malom većinom. Željela bih da to doista se dobije podršku svih prisutnih i tada vjerujem da bismo mogli završiti cijeli postupak do kraja godine ili do početka sljedeće godine najkasnije. Hvala Dagmar Berend. 10. lipnja ćemo glasovati unutar našeg odbora o ovom izvješću, a plenarna sjednica će vjerojatno sadržati na ovu temu u rujnu. Želim se svima zahvaliti na sudjelovanju i na raspravi. Sada prelazimo na povezano izvješće, izvješće Petra Lizea o sredstvima za in vitro diagnostiku. Petra Lize, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji. Već smo održali nekoliko sastanaka i mislim da smo dosta toga naučili jedni od drugih Poboljšali smo isto tako i formulacije, formuliranje teksta. Najprije bih se osvrnula na dvije, tri točke koju sam sam e, uveo nakon razgovora sa izvjestiteljima u Sjeni i sa stručnjacima. Jedna točka je nešto sam već spomenuo, dakle prijedlog komisije stavlja vrlo visoke zahtjeve na e, osobu koju poduzeća trebaju zaposliti, na primjer e, sveučilišno obrazovanje plus dvije godine iskustva ili neko alternativno obrazovanje i pet godina iskustva. To, tu taj, to zanimanje još u nekim zemljama članicama ne postoji, to će sada biti uvedeno kao novost, a one zemlje članice koje već imaju taj položaj nemaju iste zahtjeve na tu osobu koju zapošljavaju i mislim da imamo neke zemlje članice koje su već na dosta visokoj razini i sad od njih tražimo da zapravo teže još većoj razini. Mislim da bi prije toga trebali imati harmoniziranu situaciju, da se preuzmu i najbolje prakse iz pojedinih zemalja članica. To je prije svega zbog toga što e, kvalifikaciju e, zaposlenika u prijavljenim tijelima nismo tako dobro definirali u prijedlogu komisije, a mislim da bi to trebalo biti slično obrađeno, dakle neko poduzeće koje ima dobru ideju, koje je osnovano, koje mora ispuniti neke kriterije, ne može biti da oni koji kontroliraju tu poduzeće imaju manje kvalifikacije od samih zaposlenika u tom poduzeću. Tu treba doći do harmonizacije. Zatim, isto tako nakon e, mnoštva amandmana, uspio sam e, dobiti kompromis što se tiče takozvanih bed testova, e, dakle ispitivanje klase D bolesti. To je nešto što neke zemlje članice već izvode, ali u prijedlogu komisije nije bilo jasno e, određeno, bilo je različitih interpretacija i mislim da bi trebali imati jedinstveno, jedinstveno reguliranje. To je dakle samo u klasi D ispitivanja, dakle testovi koji imaju vrlo visoku razinu rizika. Postoje nekoliko amandmana, neke sam ja sam uložio da temu sustave autorizacije isto tako pokušavamo harmonizirati. Na primjer, u ljekarnama ili u kabinetima se nude određeni e, proizvodi za e, autodiagnostiku, a pri krivotvorenim proizvodima imamo sustav koji omogućava sljedivost i mislim da bismo i za medicinske proizvode i proizvode za in vitro diagnostiku da bi trebali imati jednak sustav, dakle na primjer e, u tom slučaju ljekarna mora imati samo jedan skener, a ne više njih. Što se tiče e, informiranog, informirane e, suglasnosti, o tome smo još raspravljali s Vesterima u Sjeni, još smo malo detaljnije obradili tu temu i to je bilo dosta korisno. Želim zahvaliti kolegama. A među njima postoje osobe koje imaju mnogo iskustva što se tiče e, genetskih tehnologija. Još e, smo jasnije rekli što smatramo zapravo minimalnim standardima, a zemlje članice će moći onda same to još e, prilagoditi. No u svakom slučaju pacijenti moraju imati e, informiranje od strane stručnjaka ako e, moraju napraviti neke testove DNA. To se isto odnosi na preventivne testove. U novoj formulaciji smo uveli jednu promjenu kod testova koje e, isključuju neku bolest, tu nije potrebno opsežno informiranje samo kada se ustanovi da se radi o genetski uvjetovanom oboljenju koje bi moglo imati onda dakle, posljedice i na potomstvo, onda bi trebalo imati stručno informiranje o tome. Same genetski testovi koji nisu takve naravi mogu se bez tog informiranja odvijati. Za neke testove postoje drugačiji zahtjevi, nego, na primjer, kada pred nama stoji mladi čovjek, 18 e, godina, kojemu se kaže da će možda u kasnijoj dobi oboljeti od neke bolesti koja se ne može izliječiti i za koju ne postoji prevencija. Dakle, to je potpuno drugačiji slučaj. Komisiju bih upitala e, koliko je napredno e, napredno, napredna pravna stečevina u tom području ja sam isto tako imao jedan dokument pred sobom od strane jednog poznatog instituta koji nam je rekao da imamo pravni temelj i pravna služba bi se tu trebala osvrnuti. Imamo dakle našu na povelju o temeljnim pravima i ova suglasnost je jedan uvjet koji uvijek mora biti ispunjen. Još nešto se tiče amandmana od strane kolega i kolegica gdje vodimo vrlo e, konstruktivan dijalog. Rebecca Taylor se izjasnila o temi e, testova koji se odvijaju unutar zdravstvenih ustanova. Mislim da je njen tekst vrlo dobar prijedlog za krajnji kompromis. Mi ne želimo da se na bilo koji način testove koje se komercijalno nudi mogu, mogu provoditi od strane zdravstvenih ustanova bez dozvole. No, ako ne postoje komercijalno e, nuđeni testovi, na primjer, kod vrlo teških e, infektivnih bolesti, onda moramo imati tu iznimku. Te upravo tako to i vidi Rebecca Taylor u svom tekstu. Jedino što bih ja predložio je da e, iz odlomka 1a da tu da su to upravo e, one, one testovi koje dopustimo ustanovima. Izvjestiteljica u sjeni iz e, kluba zastupnika GUE je također uložila mnogo amandmana, među ostalim i prijedlog e, što se tiče e, novih sredstava za in vitro diagnostiku i njihove definicije. S time oni odmah ulaze u klasu D. To je nešto što sam vrlo pažljivo provjerio. Još uvijek nisam uvjeren u to, e, molio bih i komisiju da nešto kaže o tome, no o tome trebamo raspraviti. Dakle, je li novost je li novo sredstvo nešto što bi trebalo zahtijevati najvišu razinu sigurnosti nekog proizvoda? Zatim imamo i raspravu o e, companion diagnostici, dakle diagnostici u okviru e, uskog praćenja pacijenta. Tu sigurno Europska agencija za lijekove treba biti uključena. Pitanje je samo na koji način postoji jedan amandman s kojim se dosta slažem gdje stoji da Europsku agenciju za lijekove trebamo eh, na neki način potpomognuti pri definiciji tih eh, CTS testova da uključimo to upravo u taj pojam, a to moramo još povjeriti u raspravi. Uskoro ću završiti, radi se isto tako i o transparentnosti i pitanjima e, u vezi e, etičkog odbora što se tiče kliničkih istraživanja i kliničkih e, istraživanja o učinku. To je pitanje koje nas zanima i što se tiče glasovanja poslijepodne u izvješću gospođe bilmot moramo uzeti i tog glasovanja u obzir i dakle, razmatrati ga u okviru našeg izvješća. Ja sam za što više transparentnosti, mislim da pacijenti imaju pravo znati koliko su stvarno sigurni se e, proizvodi, a naravno e, kod potpune transparentnosti se postavlja pitanje gdje je, e, gdje je zaštita podataka, gdje je zaštita patentiranih proizvođača. Što se tiče etičkog odbora, još uvijek nisam potpuno zadovoljan sa kompromisom i sam sam predložio nešto drugačije. Ja smatram da etički odbor mora dati svoj formalni pristanak, a zatim na nebirokratski način treba vidjeti kako to nacionalne službe mogu provesti, ali ako imamo negativan, negativnu odluku etičkog odbora, da onda ne možemo započeti sa kliničkim istraživanjima. Mislim da bi bilo dobro da sa gospođom Adberent, sa gospođom Vilmot, e, da nađemo još možda neko drugo rješenje, no to možemo još e, vidjeti nakon današnjeg glasovanja i tijekom sljedećih rasprava. Ja sam e, mišljenja da moramo imati potvrdno mišljenje etičkog odbora, prije svega što se tiče interventnih kliničkih istraživanja koji nose određen rizik sa sobom za pacijenta. Hvala Petra Lize. Želim e, pozdraviti neke e, goste iz e, Njemačke savezne pokrajine Nordrhein Westfalen iz dakle pokrajinskog parlamenta te zemlje. Dobrodošli u odbor za okoliš. Prelazimo sada na danu raspravu. Izvestiteljica u sjeni Dagmar Berend vama predam riječ. Hvala. Hvala ti Matijese. Hvala gospodine Lize. Mislim da je ovo dobro izvješće. Mislim, to jest nadam se da ćemo postići dobar rezultat. Unijela sam niz amandmana koji su dosta slični onim amandmanima koje sam unijela i u moje izvješće što se tiče pristupa tržištu za najvišu klasu, dakle klasu D, što se tiče sredstva za in vitro diagnostiku. Uvjerena sam da je prijedlog komisije što se ovoga tiče zapravo mnogo bolji nego što, je to slučaj u mom izvješću, prijedlog vezan uz moje izvješće. Mislim da je sustav klasifikacije dobar. Slažem se s gospodinom Lizeom da je pitanje stupanja na snagu i vremenski okvir stupanja na snagu sredstva da je to nešto što još treba razmotriti. Gospodin Liza je unio još neke amandmane koji se posebice odnose na pitanje kako ćemo se obhoditi sa klasom D i sa nekim proizvodima iz klase C. To odgovara i onome što je uvijek iznova e, ponavljao da autodiagnostički testovi moraju biti nešto s čime ćemo se oporiti na vrlo oprezan način, da moramo razlikovati naravno želi li netko s nekim testom ustanoviti da li ima rani, rani oblik e, upale mokrač voda ili, na primjer, testovi za e, potvrđivanje trudnoće ili testovi koji pokazuju e, je li povišena razina šećer u krvi. To je naravno potpuno e, različito od testa koji može potvrditi trizonomiju ili neki oblici ovaj, companion diagnostike. Prijedlog je tu da neki od tih testova smiju biti dostupni samo na recept da moraju dakle biti samo dobili uz recept liječnika i to je mislim, bilo vrlo dobro jer se time e, može osigurati da test koji slijedi to praćenje da on uvijek bude odobren od nekog liječnika. Zatim postoje neki amandmani što se tiče savjetovanja pacijenata i drugih tema i mislim da kod gotovo svega imamo tu vrlo dobre ideje. Neke od novih amandmana još moram detaljnije pogledati. Što se tiče amandmana broj 5, na primjer, 5 ili 7, to još moram e, promotriti. Ono što je važno za mene jest da mora postati informirana suglasnost pacijenta to je nešto do, do čega je meni vrlo stalo, prije svega što se tiče kliničkih istraživanja, e, uz to je povezano izvješće gospođe Wilmot, a u izvješću gospodina Lize imamo vrlo specijalistička sredstva, to su vrlo osjetljiva pitanja i nadam se da ćemo postići kompromis oko toga. Dosta sam uvjerena i mislim da će i glasovanje biti dobro što se tiče kliničkih istraživanja danas popodne. Hvala Dagmar Odberan. Sljedeći govornik je u sjeni, izvesteljica u sjeni Rebecca Tyler. Thank Hvala. Koji su namjere mojih amandmana? Kratko ću ih iznijeti. Kad je riječ o transparentnosti, mislim da je zakon mora biti transparentan i usredotočen na pacijenta i u tu svrhu možemo koristiti sve adekvatne e, baze podataka i informacija. Ja sam predložila amandman da izvješća o testovima, na primjer, budu dostupna, što nije bilo jasno iz prijedloga komisije. Sigurnost pacijenata. Ja sam predložila još jednu dodatnu mjeru čiji je cilj transparentnost. Izvješća o vigilantnosti također moraju biti objavljena, odnosno relevantne deklaracije o vigilantnosti. kako bi se eventualni problemi s ovim proizvodima mogli što je moguće prije utvrditi. Postoji niz promjena koje su potrebne kako bi zakon bio stroži. Ja sam predložila neke, a to je koordinirajuću skupinu koja će smjeti izdati, odnosno nametnuti suspenziju korištenja proizvoda. Suspenzija mora biti obavezna ukoliko je to tijelo zatraži. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je i komisija već iznijela dosta promjena, na primjer revizija na razinu, razini Europske unije, e, minimum zahtjeva u pogledu sljedivosti i te promjene su svakako dobrodošle jer idu van okvira prijedloga kakav je inicijalno podnesen. Dagmar je podnijela niz amandmana koje ćemo mi poduprijeti jer mislimo da idu u dobrom smjeru što se tiče transparentnosti. Proizvođači također moraju obavještavati nadležna tijela o svim aktivnostima koji je poduzimaju. Ne znam kako će to izgledati u praksi, ali nadam se da ćemo moći e, to ugraditi. E, izvjestitelj dr. Lize je spomenuo nešto što se meni čini dosta dobrim i u tom pogledu sam i ja dobila podršku od svojih e, kolega, a to je javnost. Mislim da je formulacija amandmana 138, 141 i 142 zlatna sredina i da se na temelju toga može raditi. Hvala. Hvala Rebeka. Rebeka Taylor, Margarita Au, izvoli. Hvala. Ja imam nekoliko komentara. Prvo, Hvala Peteru Lizeu na odličnoj suradnji koju smo imali s njim. Hvala i drugim kolegama na amandmanima. Ja imam nekoliko komentara. E, testovi koje koriste sami pacijenti. Mene čudi da niko drugi nije naglasio važnost ovog područja. Jer ako imate e, pogrešan test na, na HIV, posljedice su ozbiljne. Mnogi ljudi koriste također proizvode za mjerenje tlaka. Oni to koriste sami, dakle to je taj oblik testa, a svi oni imaju vrlo izražene rizike jer se na temelju njih koriste informacije u budućnosti e, za liječenje bolesti i tako dalje, a oni nisu uvijek pouzdani. Neki testovi izgledaju vrlo benigno, na primjer testovi na, na šećer u krvi, ali ovo je sve skupa vrlo važno područje i ja se nadam da ćete prihvatiti moje amandmane koji se tiču ovih samotestova. Drago mi je također što imamo dakle, čitav niz korisnih amandmana. Pretpostavke ne smiju biti iznesene na uštrb sigurnosti pacijenata. Ne smijemo dozvoliti da nam se u zakon provuku neke ruke e, koje će omogućiti uvođenje ovih visokorizičnih proizvoda. Sada što se tiče tržišta i dobijanja dozvola. E, mnogi od nas se izgleda ne slažemo oko toga kakva bi procedura trebala biti, ali svakako e, svima je jasno da kontrola mora biti vrlo striktna prije no što proizvod dospije na tržište. Jer potrošač ne smije biti taj koji će platiti cijenu kao ni e, pacijent cijenu greške mora platiti proizvođač. Klinički testovi, pokusi. Meni je drago što je Dagmar predložila svoj amandman. Na temelju njega moramo raditi dalje jer mi se čini da ovako kako sada stoji u tekstu sigurnost da cijena te građana neće biti jamčena. E, ovo se odnosi na tebe, Peter, tako da bih htjela da sluš, slušaš. Jučer je farmaceutska industrija u Danskoj e, nama rekla, ne tebi, već nama, da je to sve skupa besmisleno, e, ovi zahtjevi za transparentnost, jer da je sve i onako transparentno što je notorna laž. Situacija sada nije transparentna uopće. Velike E, tvrtke, velika poduzeća, o njima ja govorim. Oni su, e, oni jučer nisu, nisu se očitovali. E, ja želim da se ovo jasno naglasi, nažalost ne mogu, moj njemački nije dovoljno dobar da ti to kažem na njemačkom. Kad smo tražili konkretne primjere legitimnog ekonomskog interesa koji bi bio važniji od interesa zaštite zdravlja pacijenta, oni nisu mogli dati ni jedan jedini primjer. Mi smo uporno to tražili, jer oni stalno tvrde da postoji komercijalni interes, e, apeliraju na zastupnike u parlamentu kao da se radi o tome da zaista legitimni interes postoji, legitimni interes komercijalne prirode koji bi bio važniji od interesa zaštite zdravlja. Mi tražimo primjere, pitali smo ih da nam daju primjer i oni to nisu bili u stanju učiniti. Oni misle da su dovoljno snažni, dovoljno moćni, da nas mogu uvjeriti u to da je njihov interes, interes potroš, proizvođača, komercijalni interes, interes poslovnog sektora već i nadaju se da ćemo mi ići u tom smjeru danas popodne. Samo da ti kažem da to e, stvarno nije, nije točno. To sam htjela vama posebno e, reći, skrenuti vašu pozornost pozornost na, na to. Ja se nadam da ćemo biti ujedinjeni danas popodne i da ćemo moći vrlo ponosno e, prezentirati e, naš e, uradak. Hvala vam, to je bilo dosta jasni apel. Sljedeći govornik je gospodin Milan Kabanoh. Děkuji. Vzhledem k souvislostem s směrnicí o zdravotnických prostředcích. Hvala. U svjetlu konteksta u kojem funkcionira ova direktiva, ja vas želim podsjetiti na nadležnost komisije i zahtjev da se pojednostavi tekst u administrativne svrhe. Ovo se odnosi na oba ova instrumenta. Mogućnost da se iz definicije o medicinskim proizvodima in vitro isključe oni koji nemaju izravan učinak na funkcioniranje proizvoda, zatim tekst koji se odnosi na dozvolu prije stavljanja na tržište, vrlo složena situacija kada treba donijeti odluku o tome je li ova norma nešto što će uvelike utjecati na proizvodnju, a ne toliko na zdravstvenu zaštitu. Hvala predsjedniče. Kao prvo hvala Peteru Lizeu ne samo na njegovom izvješću, E, s nekim dijelovima se slažem, s nekim ne. E, želim mu se zahvaliti prvenstveno na načinu rada. Mislim da je u samom početku pokušao i htio otvoriti dijalog sa izvjestiteljima u sjeni i uključiti njihov stav i njihovo mišljenje od samog početka. Slažem se e, s mnogim aspektima teme koju je Peter Liz uključio u svoje izvješće, e, uključujući i onu koja se odnosi na genetičko testiranje, što je, mislim, vrlo važno. Klinički testovi koji se odnose na IVD, kojima treba dati prednost jer, je, jer su vrlo važni o tome se uvelike govori u ovom izvješću. Mi ćemo o tome glasovati danas popodne. Činjenica da ova uredba ne pokriva one proizvode koji se koriste in-house dito, eh, eh, tendo cuidado, obviamente, de eh, se garantir que esses não envolvem nenhuma... Testovi koji se koriste interno i komercijalne transakcije s tim u vezi. Naime, znamo da se to često događa. Ti testovi na genetičke bolesti ne mogu završiti na tržištu jer se koriste samo interno u medicinskim institucijama. Ja sam predložila neke amandmane u ime svog kluba i moje osobno ime koji se odnose na potrebu da se definicije razjasne, pogotovo one koje se tiču osjetljivosti i kliničke vrijednosti, odnosno odgovornosti e, odgovornosti, nadležnosti klinika. Istovremeno, klasa C proizvoda, mislim da nju također treba smatrati kategorijom opasnih proizvoda. Mi smo također za to da se zahtjeva dozvola prije no što se proizvod stavi na tržište. Ne vidim uopće razloga zašto bi postupali različito u ovom pogledu. Znam da ovo nije isto kao i implantati. E, dakle, diagnostika nije ista, ali dijagnostika i kako može imati posljedica po zdravlje pacijenta. Tako da mislim da se trebamo pobrinuti da postoje odgovarajuća jamstva u pogledu kvalitete ovih proizvoda. Eto, to bi bilo sve za sada. Imamo e, dugi put još pred nama. Ali kao što rekoh, e, mislim da se mnoga područja poklapaju. Hvala, preostaju još dva govornika, to je Ana Rosbach i kolegica Megines na mom popisu. Jesu li se javili možda neki drugi kolege koje smo predvidjeli? Ne, onda imamo dakle ova dva govornika. Ana Rosbach, izvolite. Hvala. Nastojat ne biti odveć e, tehnička, odnosno stručna, već jednostavna. Hvala ti Peter Lize na odličnom poslu, kakav je obavila i Dagmar. E, slažem se e, s kolegicom kad je riječ o samotestiranju. E, tu je također potrebna zaštita jer mi pacijenti nisu stručnjaci za ovo i vrlo je lako nabaviti preko interneta proizvod koji je sumnjive kvalitete, koji dolazi iz nekog e, kraja svijeta. Ja sam predložila amandman broj 144, ali e, muči me četvrti dio tog amandmana. Ne znam da li ovim stvaramo neku potencijalnu rupu u zakonu. E, mislim da bi trebali biti sigurni da je neće biti mislim na maloljetne majke. Ako se one testiraju na genetičke bolesti, tko će o tome donositi odluku? One same, što je bolest, a što nije ili neko drugi. Da li je ovo rupa u zakonu? Ne znam. Hvala na rozpah. Gospođa Merit izvolite. Um, Hvala. Ja ću govoriti o istom amandmanu 144 i ja podržavam njegovu namjeru jer mislim da testiranje na genetičke bolesti i e, mogućnost tog testa da daje ljudima rezultate treba vrlo oprezno e, tretirati. E, mislim da je pitanje odgovarajućih etičkih tijela jako bitno, pitanje stručnih tijela, a i naravno slučaj maloljetnih osoba. Mi o tome moramo dobro razmisliti. Ja nisam sigurna da bi to moglo predstavljati rupu u zakonu, ali izazov svakako je jer e, kad je riječ o maloljetnicima moramo biti i tekako oprezni u pogledu testiranja na genetičke bolesti. Jer ako se, što raditi kada se detektiraju, dijagnosticiraju problemi i bolesti za koje nema rješenja, nema, nema lijeka. E, može se i dalje pretpostaviti dobar ishod. E, mislim da je ideja namjera amandmana 144 dobra, ali svakako ne smijemo zaboraviti maloljetnike, pogotovo trudne maloljetnice. Ja svakako podupirem ovaj amandman, mislim smatram ga vrlo važnim. Također je e, važno isto tako podržati želju nekih država članica da idu još i korak dalje i da to onda smiju učiniti. Hvala vam, onda bih molio u ime komisije predstavnike. Hvala predsjedniče, hvala uvaženim zastupnicima na vrlo korisnoj raspravi. Uvijek nešto naravno naučimo i to što je namjera nekih amandmana što nam svakako pomaže što se tiče dozvole prije stavljanja na tržište, mislim da je naš stav već jasan i raspravljen, sličan je kao i u odnosu na druga izvješća, pa neću ponavljati naš stav. E, jasno nam je da je jedan od najvažnijih elemenata korištenje IVD-a za testove i informacije koje su dostupne. E, mislim da informacije trebaju biti potpune, informacije koje se daju pacijentu, e kako bi pacijent mogao E, dati svoj informirani pristanak, suglasnost. E, ovo je pitanje koje se tiče sigurnosti pacijenta, naravno, i moramo e, vidjeti kako bi mogli ovo poboljšati i razjasniti. Nije riječ samo o tome da se mora jamčiti sigurnost proizvoda, već i kontekst u kojem se on koristi mi smo na raspolaganju, vidjet ćemo kakve će biti stručne konzultacije e, s tim u vezi. Pravno gledano, e, mi svakako svačamo kakva je polazna točka namjera ovog e, amandmana mislim na različite kategorije e, proizvoda. Međutim, ovo je delikatno zbog e, načela subsidijarnosti i države članice tu svakako e, imaju nadležnost. Mnogi amandmani će biti itekako korisni. ću samo nekoliko primjera, neću se neću govoriti o svemu, na primjer kako poboljšati pristup informacijama. To je odlično u svrhu postizanja dobre ravnoteže. Veće sudjelovanje dionika, zainteresiranih strana, cijene koje se, odnosno troškovi koji su slični, e, koji se mogu usporediti. E, u tome svakako ima e, dosta merituma. Pitanje etičkih odbora, e, mislim da to mora biti slično sa onim što radimo u pogledu kliničkih testova, kliničkog testiranja. E, nadam se da ćete i vi e, ove naše nove promjene smatrati korisnima, a nadamo se i dalje da ćemo od vas dobijati tekako korisni input informacije. Hvala komisiji i sad na kraju još izvjestitelj. Petar Lize. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala kolegama na komentarima i na jasnim poticajima. Što se tiče samog teksta, još jednom ću jasno reći što smatram. da Odbenit je jasno naznačila da postoje razlike što se tiče testova. Ako postoji sumnja eh, kod nekoga na infekciju mokračovoda, onda u tom slučaju osoba može otići u ljekarnu, napraviti test i zatim otići u liječniku. To je drugačije nego kada se radi o dijagnostici za neku tešku bolest koja će imati utjecaj na cijeli život. I stoga mislim da je dobro da kod e, samotestiranja imamo vrlo oštre standarde koje možda dakle, neće imati posljedice pri, na primjer, testu za infekciju mokraću voda E, naravno, u tom slučaju ako pacijent sam provodi taj test, onda se moraju održati strogi standardi. Test mora stvarno biti pouzdan, jer liječnik uzima više kriterija u obzir. E, I, dakle, kada imamo, na primjer, genetičke testove, tu je situacija drugačija. Također smo predložili da e, klasu D uvedemo isto tako u ove slučajeve gdje je potreban eh, recept. Sada smo čuli od komisije da postoje pravna ograničenja. Moramo prediti jesu li to stvarno pravna ograničenja ili politička ograničenja što se tiče načela subsidijarnosti. Neke zemlje članice navodno imaju eh, rizične eh, skupine što se tiče testova na HIV-u tu neke zemlje članice omogućavaju provođenje takvih testova bez recepta. I to je, na primjer, jedna iznimka što se tiče načela subsidijalnosti koja nam omogućuje pregovor, o tome. No, u načelu se radi o vrlo teškim stvarima, gdje, na primjer, amandmani poput amandmana broj 111 želim isto tako uključiti u raspravu sa vijećem. Što se tiče transparentnosti, e, jasno je, Magrete Oken, da kada industrija kaže da nema poteškoća sa transparentnostu, da je to krivo. Ja sam sam kao liječnik doživio situaciju sa e, događajem vezanim uz Viox i e, poduzeće Mark Sharp Dome je smatrao da je to lijek protiv bolova bez nuspojava. Nekoliko godina kasnije morao biti Maknuti sa tržišta i nakon toga smo ustanovili da klinička istraživanja nisu bila transparentna. Da su to bila, onda bismo možda bili puno oprezni, možda ne bismo nikad ni dali dozvanu za taj lijek. Dakle, postoje, postoje određene rupe koje moramo riješiti sa više transparentnošću. Klinička istraživanja kod lijekova moraju biti transparentna, podaci moraju biti dostupni, slično što se radi i dijagnostike in vitro, dakle moramo imati neupitne informacije i čak i kada je odluka e, stavljena na tržište negativna, ipak treba dobiti na uvid izvješće o tom proizvodu. Što se tiče povjerljivosti podataka za pacijente, tu se dosta slažem s tim, a i sa pitanjem e, tajnosti e, u vezi poduzeća. Kod in vitro diagnostike je obično situacija takva da velika poduzeća multinacionalne kompanije da one podatke od malih i srednjih poduzeća zapravo dobivaju i da se ta manje srednja poduzeća sada bore protiv takvog postupka. To bi bilo poštivanje autorskog prava prije svega za ova mala i srednja poduzeća i to treba uzeti u obzir. Treba vidjeti koliko ćemo to još detaljno razraditi. Ja sam za veću transparentnost, ali e, maksimalna transparentnost ima isto tako svoje granice. Što se tiče amandmana 144 i drugih amandmana povezanih s time, e, ja se zahvaljujem velikoj podršci kolega i kolegica. Slučaj koji je prikazao Ana Rosbach je nešto gdje bismo trebali zemljama članicama ostaviti manevarski prostor. Jer naravno maloljetnik koji mora snositi odgovornost i posljedice testova je naravno i taj koji treba odlučiti hoće li se testirati ili ne i njega treba na odgovarajući način e, informirati i savjetovati. No tu mislim da ne bismo se trebali upitati previše u nacionalna zakonodavstva. Postoje posebna pravila u pojedinim zemljama tko i kada e, odlučuje o tome ne bih htio da zemljama članicama nešto namećemo što oni prije toga u svojoj praksi zapravo nisu provodili. Onaj tko e, mora donijeti odluku, njega dakle treba informirati, a ne da se cijeli postupak odvija kraj njega. Što se tiče onoga što je gospođa McGuinness rekla u amandmanu 144, ta točka 7 je vrlo bitna. Ne želimo postići potpunu harmonizaciju, želimo imati minimalne standarde prema kojima će se zemlje članice moći orijentirati, e, s kojima se mogu savjetovati što se tiče određenih pitanja. Postoji amandman od gospođe Anje Weiskerba o temi na koju ja gledam vrlo pozitivno, no postoji jedan dio koji bismo možda trebali prepustiti zemljama članicama. Na kraju, što se tiče postupka, mislim da ne bismo trebali odužiti taj postupak, no to je vrlo osjetljiva tema i s izvjesljem Sjeni smo postigli dogovor da ćemo nakon glasovanja u odboru htjeti postići i glasovanje na plenarnoj sjednici, ali da ćemo isto tako i direktno stupiti u pregovore s vijećem. To je postupak koji u ovom odboru nismo do sad prakticirali. Obično bi imali e, prvo čitanje na plenarnoj ili bismo imali cijeli postupak, kao na primjer kod e, drugih e, izvješća no mislim da se ova praksa dobro, pokazala dobrom. To nam omogućuje da uzmemo u obzir mišljenja drugih odbora, da se još uvijek e, savjetujemo oko toga. Imamo onda jak pregovor, za, e, jak mandat za pregovore i mislim da ćemo moći na, e, pod litvanskim predsjedništvom doći i do sporazuma želimo imati široku, široki teme za pregovore, ali ne nepotrebno odužiti sam postupak pregovaranja. Hvala eh, Petra Lize, s time dolazimo na kraj ove rasprave. Glasovanje o tome ćemo imati kao i za izveće gospođe Rod Berend 10. Eh, eh, lipnja i slično je i sa raspravom na plenarnoj, dakle rujan je datum za ovu raspravu. Sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka broj 7. Radi se o općem izvješću o e, REACH-u kao i ponovnom razmatranju određenih elemenata uredbe REACH. U tu svrhu očekujemo dolazak gospodina Danceta. Predstavnici komisije su već tu, ih pozdraviti. Gail Wilmort je tu, a imamo jednu kolegicu Wilmort na tom dok sam pomislio da kartica ne odgovara. U svakom slučaju želim vam e, dobrodošlicu, predstavnici komisije. I pričekat ćemo sada na e, direktora Europske agencije za kemijske proizvode. So, ich begrüße auch ganz herzlich Gerd hier in unserer Mitte. Pozdravljam gospodina Gerd Danceta, izvršnog direktora Europske agencije za kemikalije u Helsinkiju. Stoga možemo sad odmah početi. Ostavili smo si dosta vremena za ovu raspravu. Kao prvo će komisija održati izlaganje o općem izvješću, a nakon toga ćemo imati raspravu, te ćemo isto tako imati izlaganje gospodina Danceta zatim opet raspravu, a onda ću e, isto tako predati riječ e, gospodine Lampasur iz Europskog parlamenta. Dobrodošli. Vi ste nam poznati već ovdje u odboru za okoliš. I vi ste naša predstavnica u Europskoj agenciji za kemikalije. Stoga sad želim predati riječ gospodinu Peteru E, on je e, direktor u općoj upravi za okoliš e, koji će nam održati prvo izlaganje. Hvala. Hvala vam lijepo. Za početak bih rekao nešto o našem kontekstu rada prije nego što krenem sa detaljima revizije uredbe Rič. A to je da je komisija predložila prijedloge parlamentu i državama članicama za sedmi akcijski plan zaštite okoliša kako bi se postavio put ka okolišu bez toksine. Rič je očito ključni dio toga i istaknuli smo potrebu u tom kontekstu da se poduzmu dalje radnje o mišavinama kemikalija, endokrinim disruptorima i kemikalijama koje se nalaze u proizvodima, tako da je cjelokupni cilj riča pobrinuti se da postoji visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, što je zapravo ključni dio ovog našeg e, pristupa e, okolišu e, slobodnog toksina. Dakle, ovo je prilika raspraviti to unutar odbora i vrlo je pravodobno smješteno prema našem stajalištu. Naši osnovni zaključci revizije su da rič funkcionira ispunjava ciljeve koje smo postavili kao njegove zadatke. Ne isporučuju ih možda u potpunosti, zbog čega opet predlažemo određen broj poboljšanja u praktičnom smislu, no načalno možemo reći da funkcionira, to je glavni zaključak naše revizije. Razmotrili smo i pitanje postoje li kakvi kakva preklapanja ili kakav jaz što se tiče pravnog okvira koji se bavi kemikalijama i u velikoj većini ne nalazimo da je to slučaj e, već smatramo da je vrlo važno ljudima i poduzećima pružiti jednu predvidljivost i sigurnost stabilnog regulatornog okrušenja. I upravo zbog toga ne predlažemo nikakve dalje amandmane glavnim odredbama uredbe Rič. Rekao sam da imamo osjećaj da postoje mogućnosti za poboljšanja. Možda bih mogao istaknuti tri takve mogućnosti. Prva se tiče registracije, odnosno roka za registraciju 2010. godine. I načelno smatramo da je on bio uspješan, industrija je ispunila te rokove i obzir broj dosijeja koje smo zaprimili. Svejedno smatramo da su potrebna određena poboljšanja u kvaliteti dosijeja koji dobivamo od industrije i Europska agencija za kemikalije EKA je izvijestila o velikom broju slučajeva gdje se potpunosti ne poštuje regulativu. Dakle, vjerujemo da možemo poduzeti neke praktične korake kako bismo se pozabavili pitanjem kvalitete. I to osobito kada se radi o preciznijem identificiranju tvari koje se razmatraju i da se to potkrijepi boljim znanstvenim analizama. Postoje također i neka pitanja koja se tiču broja tvari e, koja se smatraju posrednim tvarima i pitanja da li je to doista tako. Razmatrat ćemo dakle e, u sljedećih nekoliko dana jer dolazi prilazi kraju jedan novi rok za registraciju završetkom je ovog mjeseca, tako da surađujemo sekom na tome da pokušamo poboljšati e, pitanje precizne identifikacije tvari. Drugo područje poboljšanja je jesu tvari osobito zabrinjavajućih svojstava i njihov proces autorizacije. E, ovdje je suština da pokušamo potaknuti inovacije kako bi se zamijenile te tvari onim sigurnijima. I čini se da postoje pokazatelji da popis e, tvari kandidata, takozvanih, e, dovodi do prvih aktivnosti da se određene kemikalije zamijene i također se potakla na taj način potražnja korisnika downstream da koriste zapravo te sigurne alternative. Dakle, postoje dokazi koji pokazuju da tu dolazi do određenog napretka. Trenutno imamo 138 tvari osobito zabrinjavajućih svojstava na popisu tvari kandidata i 22 na popisu tvari za autorizaciju. I države članice i EKA, agenti za kemikalije, blisko surađuju na tome, a moj kolega, gospodin Vilmot, će ocrtati prijedloge koje smo im predložili u svom putokazu što se tiče daljnjeg napretka do 2020. godine. Treće područje poboljšanja bavi se pitanjem da li doista e, uklanjamo prepreke na jedinstvenom tržištu, što je bio još jedan od ciljeva uredbe Rič. I smatramo da postoje određeni dokazi da države članice e, se razuvjerava da sve manje koriste e, nacionalne mjere prije nego, dakle, usporedbi sa vremenom prije uredbe Rič a tu mislimo da se može dalje napredovati iako je već došlo do određenih rezultata. Svjesni smo i toga da to pitanja učinkovitosti u smislu uloženog e, vezano za rič uredbu, osobito kada se radi malim i srednjim poduzećima i korisnicima downstream. Vjerujemo da možemo usko surađivati s agencijom i sa državama članicama kako bismo pokušali podići razinu svijesti e, kod downstream korisnika i kod malih i srednjih e, poduzeća kako bi se bolje moglo organizirati zajedničko dijeljenje troškova. Organizirat ćemo dakle jednu radionicu o reviziji uredbe Redberić e, u Briselu 27. lipnja. I za nas je vrlo važno da imamo potpuno sudjelovanje svih dionika kada pokušavamo poboljšati funkcioniranje uredbe Rič. A središte pažnje ove radionice bit će kvaliteta dosija za registraciju, dakle konkretni izazovi s kojima se susreću mala i srednja poduzeća i uloga također downstream korisnika. To su eto glavne točke koje sam želio istaknuti što se tiče uredbe, odnosno revizije uredbe, a moj kolega Vilmot će malo detaljnije se pozabaviti time. Hvala vam lijepo, izvolite imate riječ gospodin Vilmot. Hvala vam, zahvaljujem odboru na prilici da vam se obratimo e, vezano uz uredbu Ričnji na reviziju i ispričavam se ime mog e, općeg e, direktora koji nažalost nije mogao biti s nama zbog nečega što mu iskrsnulo. Za početak ponovio bih ono što je rekao Alan. Vjerujemo da uredba Rič funkcionira. Ove preporuke e, pokazuju pozitivne rezultate što se tiče zaštite zdravlja, zaštite okoliša, ali isto tako i vezano s konkurentnost inovacije. Ušao bih sada malo u detalje što se tiče analize, osobito kada se radi o malim i srednjim poduzetnicima. Revizija je istakla da mali i srednji poduzetnici e, da ih zabrinjava provedba uredbe Rič i naravno većih je dovoljno teško pogodila trenutna socioekonomska situacija. Dakle, nije čudo da su ranjivije nego veća poduzeća e, podložnije uredbi rič, teže im je naučiti kako se nositi s tom uredbom i nositi se s troškovima koji su vezani uz poštivanje uredbe. Također doznali smo da su mnoga poduzeća nedovoljno svjesna svojih, svoje uloge, svojih obaveza unutar ove uredbe i onoga što zapravo moraju učiniti. Također, dalje razlog za brigu je rezultat ankete Top 10, koja pokazuje da mali srednji poduzetnici smatraju da je ona jedna od deset e, uredbi Europske unije koja ih najviše opterećuje. Dakle, na to smo reagirali u našoj reviziji, podnijeli smo niz e, konkretnih e, mjera koje bi se baš bavile malim i srednjim poduzetnicima. Također ćemo pokušati pojačati informacije što se tiče onoga što oni moraju učiniti da ispune zahtjeve uredbe rič, da im pomognemo da ispune te obaveze. Dakle, prvi korak smo već poduzeli utoliko što smo danje, da smanjili naknade koje mali i srednji poduzetnici plaćaju Europske agencije za kemikalije. E, za mikropoduzeća e, je to razlika od 95% i plaćaju se naknade zbog toga što je krajem ovog tjedna e, kraj roka za registraciju, tako da se nadamo da smo reagirali pravodobno što se tiče tog financijskog opterećenja. No postoji još mnogo toga što želimo učiniti. Primjerice, poboljšati e, smjernice, naš dokument sa smjernicama za njih, e, zatim učiniti ovo malo pristupačnim malim i srednjim poduzetnicima, a tu je važno pomoći da se nose sa sa formom za razmjenu informacija o riču, da ga bolje iskoriste, zatim da dobije više informacija o intelektualnom vlasništvu i takozvanom sustavu e, deskriptora za upotrebu tvari. Nadamo se da ćemo tako moći bolje integrirati rič u razvojne inovacijske procese i isto podići razinu svijesti kod mre, poput, kroz mreže poput e, Enterprise Europe ili nacionalnih help deskova, infocentrova, dakle za provođenje uredbe rič. Rekao bih kratko nešto o EKI. Zaključili smo da je Europska agencija za kemikalije dobar posao obavila sveukupno i naglasio bih središnju ulogu koju oni zapravo imaju u tehničkom i administrativnom upravljanju provođenja ove uredbe. Njihovu ulogu također u procjeni dosija, jer su ključni u procjeni kvalitete dosija i promicanju sigurnog korištenja kemikalije. Sigurno sam da će i nastaviti i raditi na taj način, a sigurno sam da će i već poboljšati, pojačati svoje trenutne aktivnosti, tako što će se usredotočiti na sve veću učinkovitost i bolju uključenost sa državama članicama, komisijom i svim dionicima. završio bih sa par dje, te par riječi o našem putokazu za identifikaciju tvari osobito zabrinjavajućih svojstava. Već 2010. potpredsjednik Jani, povjernik Potočnik, e, ubrzali su stvar, stavljanje tvari na listu kandidata sa ciljem od 133 do kraja prošle godine. Taj cilj je postignut, trenutno ih 138 imamo na popisu, a 10 ih namjeravamo staviti na popis. To je zajednički trud agencije, komisije i država članica, a sad nam je cilj da se svi relevantni poznate, svi relevantni poznate tvari zabrinjavajućih svojstava uvrste na popis do 2020. godine. Kako bismo to postigli zajedno s državama članicama i ekom razvili smo taj putokaz za ove tvari, raspravili smo ga već sa državama članicama i predstavili ih na sastanku vijeća za konkurentnost i zaštitu okoliša. Dobili smo dobre e, reakcije što se tiče cilja i ciljevog putokaza, no naravno sada moramo to provesti i u dijelu. Što dakle planiramo sljedeće? Prije svega razmotriti manje poznate i manje regulirane tvari. Tu imamo tri kategorije, prije svega e, karcinogene, mutagene i reproduktivne tvari. Zatim bioakumulativne tvari, PBT-ovi takozvani, i one vrlo rezistentne, to sve spada u drugu grupu, a treća su takozvane tvari jednako koje zabrinjavaju jednakoj mjeri, dakle tu mislimo na stvari koje tvari koje stvaraju prevetjeranu osjetljivost i tako dalje. Od njih su zapravo tvari zabrinjavajućih svojstava najviše zabrinjavajuće zbog e, učinka na zdravlje, naravno. Upotrebit ćemo sve informacije o svojstvima i o upotrebama ovih tvari kako bismo odredili odgovarajuće aktivnosti unutar uredbe Rič ili drug, druge legislative. Putokaz e, postavlja jedan plan za rad suradnje između komisije EKE država članica kako bismo se sigurno mogli e, pozabaviti svim tvarima do 2020. Prvi korak u implementaciji bila radionica koju je organizirala EKA u travnju 2013. godine prije mjeseci pol dana i razgovarali smo sa državama članicama i agencijom o tome koji su konkretni koraci koje ćemo poduzeti. Planiramo također neke daljne radionice, zapravo sada počinje pravi rad i planiramo održati ovaj postojeći zamah. Hvala vam na pažnju. Hvala vam na izlaganju. Od komisije sada prelazimo u krug govora koordinatora, kao prvo Richard Zeber u ime Europske pučke stranke, a zatim drugi kolege, izvoli Richarde. Hvala gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti komisiji na njihovim izlaganjima. Mislim da smo sa Ričom uspjeli postići zakonodavni dokument koji ima stvarno snažan karakter. Mi smo tu sigurno e, svjetski predvodnici i zapravo možemo reći da funkcionira, ali da tu i tamo postoje određene, određeni određene poteškoće. I ja kad kad dobivam dopise od organizacije za zaštitu okoliša koji se žale na lošu kvalitetu e, informacija koje dobivaju od poduzeća, radi se samo o trećini podataka koji stvarno odgovaraju svim kriterijima kakvih smo ih odredili u uredbi REACH, a koji dakle velikim dijelom ne odgovaraju tim kriterijima, to je stanje koje naravno ne možemo i ne smemo tolerirati. S druge strane isto se upućuje često na to da sa industrijske strane postoji određeni e, problemi vezani uz veliku industriju. Predstavnik komisije je u svom izlaganju rekao da će se sada, da ćemo se sada prije svega osvrnuti na e, ove, ove, ova neka svojstva koja su kancerogena, no kada to pobliže pogledamo, onda vidimo da troškovi do 2018. godine, kako smo ih predvidjeli, sa otprilike 2,5 milijardi eura, da će da smo 2010. godine već dosegnuli zapravo tu granicu, dakle to je vrlo e, troškovno, što se tiče troška iscrpljujuće, više nego što smo si to mogli zamisliti. Kao drugo, mala poduzeća često stoje sami eh, kada izdaju određene, eh, određene izvješća o podacima zato što eh, takva poduzeća ne mogu s interne strane uvijek imati jednog zaposlenika koji se bavi samo ličem i tu vidimo da dolaze do određenih problema. Često treba kupiti dodatne usluge koje su često i vrlo teške. Dakle, takva poduzeća se manje žale na naknadu iako je to isto dobro načelo, već se više žale na konkretnu, konkretnu strukturu te uredbe na e, manjkavu pomoć e, koju isto tako nudi Europska agencija za kemikalije i možda bismo trebali izmisliti kako možemo taj sustav za učiniti prilagođenijim za mala i srednja poduzeća. Radi se o vrlo visokim standardima koje želimo održati, ali isto tomno želimo da bude sam sustav praktični za uporabu. To je veoma e, velik izazov za mala i srednja poduzeća. Ta poduzeća često imaju e, tu poteškoću da nemaju dvije ili tri osobe koje mogu ustupiti da sudjeluju na, nekom, na nekoj radionici. I tu je pitanje kako to možemo poboljšati ili putem udruživanja nekih saveza ili putem drugih instrumenata, kako njih možemo približiti ovim e, temeljnim središnjim pitanjima. To je e, djelatnost koja čini zapravo srž europskog gospodarstva. Kao drugo, trebalo bismo pokušati proširiti rič na sve moguće stvari često imam poteškoće sa drugim instrumentima koji e, postoje još paralelno uz ovu. To je nešto gdje postoje preklapanja sa uredbom REACH. Imamo dakle kolizije što se tiče zakonodavstva o otpadu. To je nešto što dodatno stavlja teret na mala i srednja poduzeća, a imamo i e, određene nacionalne interpretacije, nešto što je u Njemačkoj otpad, je u Austriji nešto što se može ponovo iskoristiti i stoga mislim da E, tu treba sagraditi određene poveznice. Europska agencija za kemikalije mora isto tako razmisliti o tome da možda stvore neko tijelo kojemu bi se onda mala i srednja poduzeća mogla obratiti ako postoji određeni, određene poteškoće sa ovim e, izvješćima ili sa e, nekim drugim pitanjima i rado bih vidio da Europska agencija za kemikalije tu daje neke svoje prijedloge. Hvala Linda McEvan. Hvala. Hvala na informacijama koje ste nam dali i prijedlogu za radionice. Neke tvrtke su me kontaktirale prije ove rasprave i spomenule upravo te probleme koje ste vi istakli. Kvaliteta dosija izgleda veliki problem, problem postoji sa malim i srednjim poduzećima, e, krajnjim korisnicima. Znam da su i drugi kolege primile mnoga slična pitanja možemo to zajednički e, raspraviti. Dakle, pitanje u vezi s malim i srednjim poduzećima i eventualnim radionicama. Ja imam pitanje konkretno za gospodina Danserta. E, problem registracije. Kod mene je bilo nekoliko slučajeva da je registracija bila nepravilno obavljena greškom. Jer je dat pogrešan savjet E, na regionalnom nivou im je savjetovano da se registriraju kao e, srednje, zapravo su bili veće poduzeće. Dakle, postoji neka zbrka u vezi pravila e, registracije. Imate sistem verifikacije malih i srednjih poduzeća, odnosno način provjeravanja ispravne registracije. Kada se ustanovi da registracija nije bila e, ispravna, onda oni moraju nešto platiti što je u redu, ali isto tako moraju platiti neku administrativnu taksu Ja znam da je ona smanjena za pola u međuvremenu od veljače, e, ali što ako je rješenje da ne se ne mora ništa platiti, zar i onda moraju platiti administrativnu takstu. Znam, e, sada se plaća duplo manje, 3 po tisuću umjesto prethodnih sedam, na primjer. Ali ukoliko je došlo do nepravilnosti, ništa se ne bi trebalo platiti. Nekad je potrebno uzeti zajam e, za platiti naknadu zbog pogrešne registracije. Ako se uzima zajam od banke, moraju se platiti kamate. E, što mislite o mogućnosti plaćanja u obrocima u tom slučaju? Znam do, da će do 2018. godine, kada je rok, biti e, sigurno puno zahtjeva za registraciju, ali e, ja se nadam da ćete izaći s nekim mehanizmom za pružanje podrške malim i srednjim poduzećima u sklopu radionice. Testiranje na životinjama, niko o tome nije još razmišljao, E, da li ste proveli neke studije utjecaja, kako mjerite to i pitanje substitucije, zamjena, koja je bila zapravo jedan od glavnih ciljeva zakonodavstva RIČ. Bilo je riječi o dokazima da je došlo do substitucije e, kada vi te dokaze prikupite, što se dogodi? E, da li se onda proizvod e, povlači s tržišta ili ne? Molim da nam nešto o tome kažete. Hvala kolega Sljedeći je Chris Davis e, iz ALDE. Hvala. Ja mislim da se jedan od uspjeha zakonodavstva rič može mjeriti E, činjenicom da nema osobito neke velike prepiske u vezi toga. Mislim da će se mnogi e, sa mnom u vezi toga složiti jer to ukazuje na to da sustav funkcionira i to dobro. E, no, ja ipak imam nekih razloga za zabrinutost. Neka neki od problema su već spomenuti, kompleksnost dokumentacije e, i tako dalje. Ja zaista ne znam kako se krajnji korisnici mogu ponašati, kako, mogu, kako uspijevaju ispuniti sve zahtjeve i kriterije. Lobiranja međutim ima i e, mnoga od tih lobiranja se vrte oko kritike da EKA, Europska agencija za kemikalije, ne čini dovoljno u pogledu testiranja na životinjama. Osim testiranja na životinjama i da se nadovežem na ono što je rekla Linda, e, meni je drago da je popis e, novih e, tvari vrlo visoko na vašoj agendi. Nama dolaze nevladine organizacije i kažu da samo tri restrikcije su uvedene dobro, da li su potrebne te restrikcije. Ja se nadam da poduzeća poduzime odgovarajuće mjere prije nego što se nađe alternativa ali nadam se da možete odgovoriti na kritiku da samo tri restrikcije svakako nisu dovoljne s obzirom na to kolika je zabrinutost u vezi korištenja kemikalija. I konačno, da, organizirat ćete e, seminar, ali meni se čini da je svakodnevni kontakt e, s poslovnim sektorom u vezi funkcioniranja zakonodavstva rič vrlo važan. E, prije ove rasprave e, razmišljao sam o pitanjima koji ste vi sebi mogli e, postaviti i meni se čini da postoji puno pitanja koji svakodnevno imaju pripadnici poslovnog sektora i koji bi trebali svakodnevni kontakt e, s nama. I mi se pitamo kako mi možemo pomoći poslovnom sektoru i na koji način možemo e, zakonodavstvo riječ učiniti e, jednostavnim, jeftinim na kraju krajeva. Kada vam se netko iz poslovnog sektora obrati s pitanjem i traži e, pomoć, jeste li sigurni da im baš e, možete na dobar kvalitetan način pomoći? Hvala Chris Davis, sljedeći e, govornik je gospođa Satuhasi. Ona je naša kontaktna osoba pri Europskoj agencije za kemikalije i stoga veliki stručnjak. Izvolite. Hvala lijepa i hvala što ste došli na sastanak našeg odbora. Prvo, vrlo kratki komentar u vezi rokova. E, rokova koji se odnose na 2020. godinu i na popis alternativnih tvari. Mislim da je to vrlo neambiciozan rok. 2006. E, je finalizirano zakonodavstvo. U to doba govorili smo o razdoblju od 11 godina za e, postupno djelovanje, a sada je ta brojka zapravo 14. 14 godina kao rok za uključivanje svih tvari kandidata na već postojeću e, listu tvari, što je vrlo dugo vrijeme. To je bio komentar. Sada imam nekoliko pitanja. Pitanje se odnosi na nešto čemu smo u više navrata raspravljali, a to je kvaliteta podataka. E, čuli smo od Agencije za kemikalije da E, provjere pridržavanja i sukladnosti su počele i da ona poduzeća za koja se utvrdi da ne poštivaju e, pravila da dobiju neku vrstu pisma opomene. E, u slučaju da podaci koje daju poduzeća su nedostatna i ne u skladu s pravilima, jeste li spremni povući dozvolu za registraciju i jeste li konkretno to učinili u slučaju nekih od tih poduzeća. Također odlučili ste objaviti odluke koje ste usvojili, odnosno rješenja o nepridržavanju u pogledu dosjeja određenih poduzeća. Ali vi to objavljujete, ali pritom ne identificirate javno o kojim je poduzećima riječ, što umanjuje mogućnost pritiska, javnog pritiska na e, te tvrtke. Jeste li razmišljali o tome da e, nazive poduzeća javno objavite kako bi ste iskoristili mogućnost pritiska javnosti kojim bi se prisilili e, prisilile e, kompanije da se pridržavaju pravila. Vi ste nam prije dvije godine rekli da samo 20% e, dosjeja o registraciji sadrži podatke o karcinogenosti, toksičnosti, reprotoksičnosti, PBT-u, BTT-u, BBT-u, oprostite, što je sve bio podatak u odnosu na dosije za registraciju, ali mene zanima koji je postotak tvari u vezi kojih još nemate podatke, odnosno ne zna se točno u koju kategoriju od ovih pripadaju. Kakvi su vaši planovi, planovi provjere kvalitete informacija u ovim dosjejima. Pogotovo onih dosija koji su vam pristigli ove godine za registraciju. Jer e, ovo su osnovne informacije koje su potrebne e kako bi se tvari na ispravan način klasificirale i vidjele da li možda potpadaju u grupu visokorizičnih tvari. Hvala gospođo Satuhasi. Sljedeći govornik je gospođa Ana Rospah. Er Drago mi je bilo čuti gospodina Valmota kada je rekao e, da doista svača učinak posljedice e, zakonodavstva rič, ali e, mene zanima konzistentnost u primjeni e, zakonodavstva. Da li svi znaju kakav je zakonodavni okvir u potpunosti? I ja se e, vraćam na testiranje na životinjama. Što agencija doista radi kako bi smanjila slučajeve testiranja na životinjama. Mene zanima u kojoj mjeri se alternative koriste. Isto tako, znam da postoje neki slučajevi gdje se gdje je moguće da su gdje je moguće testirati tvari bez korištenja životinja, ali zakon zahtjeva testiranje na životinjama. E, također znate li za mogućnost testiranja na e, uginulim životinjama? Dakle, u kojoj mjeri se koriste alternative? To me zanima. Hvala, ovime smo završili prvi krug eh, razgovora. Sada bih htio dati priliku komisiji da odgovori na, na postavljena pitanja i zatim e, isto tako dakle, našim govornicima kojima su se zastupnici osobno obraćali. komisije izvolite. And let me uh, take up the questions about, uh, in particular about Prvo ću odgovoriti na pitanja u vezi s testiranjem na životinjama. Postoje tu tri problema, tri aspekta. Prvi se odnosi na razmjenu podataka. To je naime bila jedna od mjera sadržanih u uredbi čiji je cilj bio pomoći pri rješavanju ovog problema. U našem pregledu mi smo istakli da provedbe, odredbe koje se odnose na razmjenu informacija su uglavnom ispunile oče, naša očekivanja u pogledu dobrobiti životinja i smanjenja troškova prikupljanja informacija jer se veliki postotak informacija zajednički prikuplja. Drugo se tiče područja gdje nije došlo e, do napretka koji smo očekivali, a to je e, uglavnom u onim slučajevima kada poduzeća šalju dosije, kada žele pokazati što se dogodilo u pogledu dobrobiti životinja i testiranje, ali informacije nisu dovoljne da se to doista potvrdi, odnosno da se pokaže da je testiranje na životinjama korišteno samo kad alternative nisu postojale. E, kada tu nemamo dovoljnih informacija, onda naravno ne možemo ostvariti e, napredak. Dakle, Izostanak napretka direktno je povezan s kvalitetom informacija koju dobijamo. O tome ćemo, to ćemo rješavati na seminaru i radionicama također. I treće, što se točno učinilo e, da se koriste alternative testiranju na životinjama? mi ulažemo velike novce, više od 300 milijuna eura u programe kojima je cilj podržavati alternativn, istraživanje alternativnih metoda. Negdje je došlo do napretka, imamo veći broj alternativnih metoda koje su priznate i međunarodno, što je vrlo važno jer ih prihvaća OECD i drugi, druge organizacije. Dakle, postoji e, određeni napredak, međutim e, još puno toga ostaje za učiniti i mi se uvelike trudimo da se ovi programi e, više koriste i provode. Kvaliteta, naime, informacija treba biti E, takva da možemo donositi pouzdane odluke, a mislim da je tu e, potrebno još što što učiniti. Dakle, eto, situacija je e, miješana, pozitivno, negativno, što je se tiče testiranja na životinjama. E, upravljanje otpadom i reciklaža, e, gospodin Sibir, vi ste o tome govorili, mi smo nedavno izdali e, smjernice za recikliranje sedam vrsti plastičnog materijala, na tome nastavljamo raditi i nastojimo da situacija za poduzeća koja se time bave bude jasna da znaju točno kakve materijale koriste, odnosno recikliraju. E, jedna zastupnica je rekla kada ćemo znati više e, o inovacijama i substitucijama nekih e, kemikalija, nekih tvari. Za sada imamo neke podatke u vezi s tim, ali je još isuviše rano da vam prikažemo cijelu sliku studije kost i benefita, benefita, odnosno učinkovitosti, splativosti. Nadam se da ćemo uskoro imati nešto bolje, kvalitetnije informacije. Mi smo proveli nekoliko studija, ali još uvijek ne možemo izaći pred vas i reći točno e, kakva je situacija, odnosno koliko je taj odnos uloženog i dobijenog prihvatljiv. To su odgovori na neka opća pitanja. Bilo je i nekih detalja, ne znam ko hoće na njih odgovoriti i na njih se osvrnuti. Evo ja ću, hvala ti nekoliko pitanja je upućeno komisiji. Naime, Chris Davis je pitao e, jel su li tri restrikcije, tri ograničenja dovoljna. E, ja ne volim govoriti o točnoj brojki, zato jer morate uzeti u obzir ono sve što mi e, radimo na temu registracije. Mislim da se što što poboljšalo. Međutim, još dodatna tri ograničenja su u pripremi i ako vidimo da će nadležne vlasti trebati reagirati, mi ćemo to od njih e, tražiti. Zahtjevi za autorizaciju u tom pogledu će do nas stići. Zakonodavstvo rič nije jedino na temelju čega, odnosno čime se moraju rukovoditi nadležne vlasti prilikom utvrđivanja rizika. Mislim da broj restrikcija sam po sebi nije problematičan. Zatim se postavili pitanje u vezi s našim kontaktima s poslovnim sektorom. Moji kolege i kolege iz opće uprave za zaštitu e, okoliša se redovito sastaju s poslovnim sektorom, nekad i tri puta tjedno, komuniciraju s njim putem s njima putem maila, mi se trudimo odgovoriti na sva pitanja pitanja. Imamo službu pružanja podrške, helpdesk, dakle trudimo se pružiti što je moguće bolju uslugu objašnjavanja zakonodavstva e, koje oni e, trebaju. Mislim da je to manje više sve. Mislim da na ostala pitanja možda treba odgovoriti Eka. Hvala i sada bih još zamolio e, predstavnika iz Eke da odgovori na postavljena pitanja i da nam zatim pruži svoje izlaganje. Pokušat ću u svojoj prezentaciji pozabaviti se pitanjem malih i srednjih poduzetnika i ovih daljnjih downstream korisnika, no postoje zanimljiva pitanja koja se tiču sustava e, popusta, rabata na administrativne troškove za male i srednje poduzetnike. I zapravo e, verifikacija statusa malih i srednjih poduzetnika je jedan dodatan rad koji EKA mora obaviti kako bi se pobrinula, kako bi verificirala da li poduzeća doista jesu mali i srednji poduzetnici. I predviđeno je u nekoj regulativi da bi za to mogla se naplaćivati jedna administrativna naknada i to je e, upravni odbor i odobrio, tako da se to i provodi. Postoji jedan revidirani program koji zapravo omogućava e, rabat od 50%, no samo ukoliko poduzeća e, budu e, iskrena na samom početku procesa i kažu da su počinila neku grešku. Ne bi nas smjeli pustiti da prolazimo kroz cijelokupne poslovne dokaze zbog toga što onda pro trošimo mnogo radnih dana što i onda naplaćujemo poduzeću. Dakle, važno je u tom slučaju u kojoj točki su nas zapravo obavijestili o tome da da su da nisu mali i srednji poduzetnik. To je dakle jedan, jedan element. No međuvremeno, međuvremenu također smo tako funkcionira stvar da ako se od samog početka to konkretno i korektno odradilo da se vraćamo unatrag natrag da od veljače ove godine prihvaćamo poduzeća koja mogu dokazati da se mogu kvalificirati za ovu iznimku. Dakle, to se primjenjuje i retroaktivno, no kao iznimka. Moram reći, to nije uobičajen postupak. Jer u krajnjoj liniji mi nismo tu kako bismo kažnjavali ili dodatno opterećivali e, relativno mala poduzeća. Jer čak i ona koja su taman van obuhvata ove definicije također nisu nužno velika poduzeća i to treba uzeti u obzir. E, primjerice, stopa ovisnosti od 20% je iznimno niska, čak ukoliko imate manje od jedne trećine ovisnosti o nekom većem poduzeću, svejedno ste neovisni od njega. Dakle, definicije uvijek ima određene granice i oni koji spadaju van obuhvata na neki način osjećaju se negativno diskriminirani. Što se tiče plaćanja u ratama, ponovno isto pitanje zapravo nije uobičajeno to predviđeno u našim postupcima, no već smo prihvatili izuzetke ukoliko poduzeća to traže, da ne mogu pokriti te administrativne troškove, ali voljni su ih platiti i mi smo voljni pronaći način da se problem riješi. Dakle, nis, ne primjenjujemo potpuno brutalno, bez diskriminacije e, pravila, e, već postoji mogućnost da se dopuste izuzeća ukoliko su ona opravdana. Isti slučaj bio i sa opozivom e, broja registracija. I onda smo imali poduzeća koja bi preuzela neko poduzeće koje je imalo neki broj za registraciju koji je opozvan i naravno nisu mogli biti odgovorni za to što je učinila, pogrešno učinila prethodna tvrtka poduzeća. Tako da smo već jednu iznimku primijenili i dopustili e, poduzeću da dokaže da jasno dokumentira da se radilo o prethodnoj upravi poduzeća koja je bila nadležna za proces registracije smatram da u tom smislu pravila interpretiramo uz određenu fleksibilnost kako bismo omogućili poduzećima, e, razmjerno malim poduzećima koji imaju konkretne stvarne razloge e, da se izjasne i da na njih primijenimo pravila koja se tiču naknade. Što se tiče testiranja na životinjama, dodao bih jedan element, a to je da uvelike surađujemo sa grc kroz naše sporazume i pokušavamo validirati alternative, alternative za testiranje na životinjama koje su potrebna i to prije sljedećeg roka. E, tamo će biti nekih slučajeva testiranja na životinjama, ali s njima doista mnogo truda ulažemo, e, kao i suradnje sa relevantnom istraživačkom zajednicom koja radi na tim projektima, kako bismo pronašli te alternative, e, validirali ih i nadamo se, pobrinuli se da ih možemo prihvatiti e, kroz amandmane aneksa. Dakle, na taj način mislim da postoje mnoge mogućnosti pred nama. Mislim da više nemam što dodati što se tiče ograničenja i restrikcija koje smo spomenuli. Mislim da sam objavljanje odluka o nesukladnosti, to je bilo jedno pitanje koje je nama upućeno. Brišemo konkretna imena jer u trenutku objavljivanja odluke lako je moguće da je poduzeće već postalo sukladno. Tako da bi zapravo bilo pogrešno da objavimo ime poduzeća ukoliko e, je ono u tom trenutku sukladno. Dakle, postoji velika vrijednost u tome za druge koji se prijavljuju, jer mi želimo da oni ažuriraju svoje dosije i da budu sukladni prije nego što poduzmemo regulatorne aktivnosti. I zbog toga moramo vrlo dobro objasniti razloge e, iz kojih donosimo određene odluke o kvaliteti dosijeja. To je razlog e, iz kojeg nismo objavili imena. No, nije teško prosječnom korisniku da pronađe koji bi vjerojatni kandidati bili. E, jer imamo popis poduzeća na web stranici i može se neizravno dakle doći do toga ko, o kojim se poduzećima najvjerojatnije radi e, kada se radi o određene tvari. Također trebamo znati da se odluka upućuje glavnom prijavitelju, a to nije nužno poduzeće koja, koje stavlja na tržište najveću količinu određene tvari, već on funkcionira dijele u ime cijele skupine prijavitelja, tako da ne bi niti to bilo e, pošteno objaviti samo ime glavnog prijavitelja u ovakvom slučaju. Što se tiče kvalitete podataka, to ću spomenuti u svojoj prezentaciji, ali trenutno se doista bavimo e, tim važnim e, krajnjim točkama koje ste spominjali e, kroz ciljane kontrole sukladnosti. I objavit ćemo priličan, prilično veliki broj odluka u tom smislu, ali on je rekao da je lako moguće da poduzeća nemaju dovoljno snažnu znanstvenu podršku i da su svejedno dostale od nekog testiranja. Tako da ćemo im pružiti još jednu priliku da poboljšaju svoju argumentaciju. A u krajnjoj liniji moguće dakle da se i ne moguće da se ne provodi test, već da se bolje objasni opravda zbog čega nije potrebno provesti testiranje i ponuditi dodatne informacije o drugim mogućim načinima prezentiranja podataka CRT-u, PBT-u ili VB-u. Dakle, ako mi dopustite, sada bih započeo i sa svojim prezentacijom. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, veliko mi je zadovoljstvo biti prisutan ovdje danas i razmotriti e, prvih pet godina uredbe Rič koji su bili puni događaja, tako da ću sljedećih deset minuta e, pozabaviti se malo sjećanjima i poboljšanjima koja želimo provesti. E, već sam Dakle, vjerojatno poslije neće biti vremena za pitanja, a ukoliko će biti, e, ja sam spreman odgovoriti na njih. Neki od vas se dobro sjećaju e, kada je usvojena regulativa, toga se sjećam i ja, no nisam znao zapravo što me čekao na dolazećih šest godina. Preselio sam se u Helsinki, organizirao Europsku agenciju za kemikalije i predvodio je da zapravo ostvari sve legislativne zahtjeve koje su nam pred nas postavljeni. Te godine su bile vrlo izazovne i vrlo iscrpne što se tiče mog profesionalnog života i ja i svi kolege u EKI eh, vrlo smo zadovoljni, ponosni na ključnu ulogu koju smo imali u tome da Europu činimo sigurnijom i zdravijom, zdravijom. Siguran sam da eh, svi članovi ovog odbora također dijele dio tog ponosa i izrazio bi svoju zahvalnost koju je za podršku koju je EKA dobila od ovog odbora. Rič je e, svakako jedan timski, jedno timsko postignuće i mislim da smo pokazali svoju sposobnost da zajedno radimo s ovim odborom u jednom stvarenju zajedničkog cilja. Isto sam siguran da mnogi od nas smo na početku puta nadali se najboljem, ali potici se bojali nekih loših stvari, kao što je Kris sam spomenuo jer zbog same veličine izazova i ambicioznog, e, ambicioznih rokova za ostvarenje E, za to je postala razloga. No, kao što se pokazalo, usprkos ogromnim izazovima pred nama, Rič dobro funkcionira i moja agencija je e, odradila svoj dio na učinkovit način. Podsjetimo se nekih od tih izazova. Dakle, preokrenuli smo teret dokaza, imali smo zahtjev da industrija e, zajednički radi s nama, imali smo nov način suradnje s tijelima vlasti i ubrzavanje mjera za kontrolu rizika. Isto tako, nužnost objavljanja online svih podataka o kemikalijama i poboljšanje informacija, e, niz nabavni lanac, a istovremeno izbjegavanje testiranja na kralježnjacima što je više moguće. Na web stranicama EKE e danas možete pronaći detaljne informacije od preko 33.000 dosijeja za preko 8.000 pojedinih tvari koje se danas nalaze na tržištu. Većina tih informacija prije uredbe RIČ nije postojala, a danas je okupljena i svime na raspolaganju za korištenje. Također imamo 138 tvari na popisu kandidata i 22 na listi tom popisu za autorizaciju, a radimo prema ostvarenju ciljeva za do 2020. godine koje je postavila komisija da svi sve relevantne tvari zabrinjavajućih svojstava budu vrštene na popis. Također imamo zahtjeve za prijavitelje i za dalje korisnike, što zapravo pridonosi koristi, sigurnim korištenju kemikalija i opreznim rukovanju onim opasnih, bez obzira da li se njih zamjenjuje retroaktivno ili kroz neke regulativne aktivnosti. Ta zamjena tvari će biti sve intenzivnija jer je to jedna ciljeva riča, a ovaj sastanak se odigrava prije e, registracijskog roka za tvari koje se proizvode ili uvoze i to u iznosima između 100 e, i 1000 tona, a taj registracijski rok je u petak na večer. U ovom trenutku moje osoblje u Helsinkiju obrađuje tisuće novih dosijeja e, prije nego što istekne taj rok. Dakle, mnogi koriste taj zadnji trenutak za svoju registraciju. U ponedjeljak ujutro ovdje u Briselu će EKA prija predstaviti svoje rezultate, to će biti e, prenošeno preko interneta, moći ćete sami čuti e, rezultate s naše preskonferencije i sigurno sam da ćete čuti zanimljive brojke e, tog velikog truda koje je učinila cijela europska industrija. No, nažalost, nisu sve e, samo ruže koje smo posadili na našem putu, pa bih sada istakao četiri područja e, gdje su moguća poboljšanja i koja su važna za eko. Prvo je kvaliteta informacija i dosija prijavitelja. Dakle, informacije o tvarima i sigurnom korištenju su zapravo temelj rada ove uredbe i kvalitetni podaci moraju biti na korist korisnicima, a kemikalije se tako mogu koristiti na sigurniji način. Bez ovih podataka e, naše ruže baš neće procvasti. Eka pokušava pomoći e, usmjeravajući e, kroz praktične smjernice i kroz primjere najbolje prakse kako točno to treba moguće se, je moguće provesti, a isto tako imamo i e, godišnje izvješća. Dakle, kroz temeljitu analizu naših interesnih tvari, e, daleko ćemo doći i želimo da poduzeća ažuriraju poboljšavaju svoje vlastite dosije sami od sebe, što je prije moguće, prije nego što ih mi na to moramo potaknuti. Drugo područje za poboljšanje je znanstveni razvoj, primjerice nanotehnologija, endokrini disruptori, jer za sada nanotehnologija nije dovoljno predstavljena u dosijejima. Mnogi od njih ne spominju nanooblike nekih tvari i industrija se možda ne osjeća pozvanom da te nano oblike tvari uključuje svoje dosije, iako smo ažurirali svoje smjernice i istakli to prošle godine. Iskustvo iz SAD-a pokazuje da nove tvari e, često koriste mnoge e, mnoge tvari u nano oblicima i zbog toga čekamo reviziju uredbe kako bi od komisije dobili eksplicitno spomen nano tvari u naše rič uredbi kako bi se njih na odgovarajući način registriralo i kako bi svi dosjeji bili ažurirani i kako bi na njih bio primijenjen svi savjeti za kontrole rizika. Ista stvar za endokrine e, disruptore. Čekamo da komisija finalizira svoje kriterije kako bi se identificirala ova grupa tvari zabrinjavajućih svojstava i kako bismo mi mogli ažurirati svoje smjernice. Treći, treća stvar je revizija komisije za zahtjev za tvari koje se proizvode u količinama između 1 i 10 tona, jer nanotvari se mogu pojavljivati i pri takvim količinama proizvodnje, a za te količine ne postoje obveze da se podnese izvješće o kemijskoj sigurnosti, e, niti mogućnost kontrole rizika. Nadamo se da će rad komisije tijekom sljedeće godine rasvijetliti ovo, ovo potencijalno izazovno pitanje. I konačno slažemo se s komisijom da bismo trebali e, osnažiti podršku koju pružamo manjim poduzećima, jer velika poduzeća u Europi već su vjerena u prednosti uredbe Rič i to da one su snažnije od troškova koje se ulažu. No, to nije isto slučaj za male i srednje poduzetnike. Mi pokušavamo promijeniti tu negativnu percepciju utjecaja uredbe Rič na male i srednje poduzetnike. I želimo se pobrinuti da omjer malih poduzeća koji će, se, koji će pokušati registrirati se tijekom ove, ovog roka drugog, bude jednak kao i tijekom prvog roka, dakle oko 20% želimo e, stupiti u kontakt sa većim, sa većim brojem malih i srednjih poduzetnika, bez obzira da se radi o obuznicima, o profesionalnim krajnjim korisnicima, proizvođačima, jer oni još uvijek ne znaju koje su njihova prava, koje su njihove obaveze, niti kako iskoristiti prednosti uredbe RIČ. Dakle, kampanja za podizanje svijesti u svim zemljama je nešto što je nužno. I budemo jasni, i manja poduzeća u potpunosti trebaju biti sukladna s odredbama uredbe RIČ. Mora razumjeti kemikalije koje proizvode, koje koriste i pružiti upute o tome kako ih se korisno može koristiti tijekom prodaje. No, na isti način spremni smo učiniti što god možemo kako bismo pomogli tim malim poduzećima da budu sukladna i do sada smo bili prilično dobri u pružanju te podrške e, i to na svim nacionalnim jezicima Europske unije, tako da jezik nije prepreka. Raspravljamo i s našim akreditiranim dionicima kakva se dodatna podrška može pružiti, ali voljeli bismo i da velika poduzeća izravno pomažu manjima na temelju svoje vlastite inicijative. Primjerice specijalisti iz uredbu Rič u velikim poduzećima mogli bi savjetovati manje, kao što je slučaj primjerice ovdje u Belgiji. A velika poduzeća bi mogla također smanjiti e, troškove za pristup podacima e, za male poduzetnike. Dakle, procjena EKE e se, se podudara sa revizijom koju je učinila komisija i to je nešto za što je bila nužna uključenost agencije, a mi smo se odlučili odraziti te potrebe u našem sljedećem višegodišnjem strateškom programu između 2014. i 2018. E, taj dokument je od jučer na raspolaganju na stranicama naše agencije i na raspolaganju na svim jezicima. Konačni tekst usvojit će naš upravni odbor u rujnu. Predsjedatelju, poštovani zastupnici, e, zahvaljujem vam se na ovoj prilici da danas prisustvujem sastanku i da vam ponudim svoje refleksije na prvih pet godina funkcioniranja uredbe Rič. Siguran sam da ćemo sljedećih pet godina, da će predstavnici Europske komisije i moj nasljednik u EKI e, moći vas obavijestiti o još većem uspjehu i o sve većoj količini dokaza o pozitivnom učinku na ljudsko zdravlje i na zaštitu okoliša unutar e, ove e, uzbudljive avanture uredbe Rič. Hvala. Hvala Gija Dancet. Sada prelazimo u drugi krug rasprave, kolega i kolegica. Na ovom mjestu želim zahvaliti vama i vašem timu. Još jednom srdačno na tome što ste u proteklih e, pet godina izradili ovo ovako, veliko dijelo. Sigurno to i tamo postoje mogućnosti za kritiku i kritička pitanja. To je razumljivo, no mislim da peta godišnica REACH, da je to nešto što možemo biti ponosni što smo to postigli. To je jedan od najvećih e, dijela zakonodavstva za e, okoliš i kemikalije. Unatoč svim kritikama, unatoč svemu što vidimo. To treba još jednom reći, zato još jednom hvala vama, ali naravno i cijelom vašem timu u Helsinkiju. Pavel Pok, nakon toga Corinne nakon toga Chris Davis. Pavel Pok prvo. Može samo jedno kratko pitanje. E, hoćemo li e, dobiti ovaj dokument o kojem ste govorili sad prije? Sigurno, naravno, može ćemo to dobiti Pavel Pok kao prvo. Pavel, izvolite. Da, vam gospodine predsjedavajući. Imam tri pitanja upućena komisiji. Spomenuli ste cilj e, okoliša bez e, toksina i to je stvarno ja, izvrsno, no to možemo postići samo globalno i to dakle ima i neke posljedice na zemlje koje nisu članice Europske unije. Smatra li komisija da, da REACH pomaže ili ne tome da se ažuriraju e, politike upravljanja kemikalijama u drugim zemljama ili ne. Moje drugo pitanje se ovisi na informacije. Smatrate li da e, je razmjena e, podataka od strane Europske agencije za kemikalije upućene dakle, građanima, da li je ta komunikacija učinkovita ili smatrate li da postoje još određene rupe? Moje posebno pitanje upućeno komisiji, endokrini disruptori po mom mišljenju se ne može adekvatno kontrolirati e, u okviru zakonodavstva REACH. Oni su često akumulativne prirode. Stoga me zanima kako se komisija misli obratiti što se tiče ovog problema. Hvala Pavel. Corinne Lepage sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala direktore na svim ovim informacijama koje ste nam dali. Imam dva pitanja za vas. Djelomično ste odgovorili na prvo moje pitanje što se tiče endokrinih disruptora koje, kao što ste rekli, ne možemo adekvatno danas kontrolirati u okviru same uredbe REACH, osim usvajanje detaljnih kriterija što se tiče disruptora i jedno snažno europsko zakonodavstvo mi se tako vidjeti kako u okviru davanja dozvole, u okviru uredbe REACH, dajemo dozvolu tim disruptorima i imali za njih sigurnije alternative. Autorizacija za e, disuptore, a i za druge kemikalije koje su toksične, koje su akumulativne, za njih moramo se osigurati da ne postoji nikakva druga sigurnija alternativa. Da li vi to tako vidite, to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je se tiče substitucije u nekim slučajevima. Mislim da, gospodin direktor, vaša agencija ima ključnu ulogu što se tiče promicanja i uspostavljanja ovog načela substitucije. Uredba REACH je nešto što podupire substituciju, a i agencija je tu odigrala ključnu ulogu. Smatrate li da možete još ojačati tu ulogu u idućih nekoliko godina? I zadnja točka za europske građane je iznimno važno da se temeljne, načela uredbe REACH, kao na primjer princip predostrožnosti, princip substitucije, da se to adekvatno provodi. Može li se tu još poboljšati zapravo trenutna situacija? Hvala gospodine direktore na vašim odgovorima. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Satun Hasi. Thank you very much, uh, and thanks. Hvala i hvala gospodinu Dancetu na ovom izvješću. No ja sam postavila neka pitanja nakon prvog kruga i očekivala sam da ću dobiti neke odgovore. U, također i u izlaganju gospodina Danceta no imam osjećaj da nisam dobila sve odgovore. Stoga ću ponoviti što se tiče registracijskih brojeva i opozivu registracijskih brojeva. Rekli ste da, sm, da razmatrate to u slučajevima kada dosjeji i dalje nastavljaju biti nesukladni unatoč vašim e, upućivanju pisma. Dakle, nakon ove prve provjere kada se utvrdi da dosije nisu sukladni i nakon što je Europska agencija za kemikalije pozvala poduzeće da popravi e, tu situaciju. I kada poduzeće to ne učini, jeste li već sada opozvali neki registracijski broj u slučaju nekog poduzeća? I što se tiče dakle, ovih kategorija i informacija vezanih uz CMR i PBT tvari. Nisam dobila odgovor na pitanje što mislite učiniti kada vidite da samo 20% dosije sadržava informacije je li neka tvar e, dio te kategorije CMR, dakle kancerogenih mutogenih ili PBT. A za 80% to nije slučaj. Zanimljivo bi bilo vidjeti koliko je zapravo takvih tvari i što radite kako biste dobili tu informaciju od poduzeća i naravno u kojem roku. Što se tiče nanomaterijala, spomenuli ste ih, rekli ste da razmatrate izvješće komisije, to prijedlog komisije, o tome da se izmijene, izmijeni aneksi uredbe REACH, kako bi se postigao, postigao bolji sustav za nanomaterijale. No, ipak ja smatram da nam za procjenu rizika treba, trebaju podaci o e, riziku i o izlaganju, o opasnosti i o izlaganju. Informacije o izlaganju dobijamo samo iz izvješća o kemijskoj sigurnosti koje se zahtjeva trenutno samo za kemikalije u kategoriji od više od 10 tona, a ne kada se radi o manjoj količini kemikalija. Te niti u slučaju kada tvar spada u kategoriju CMR. Nijedna kemikalija do sada nije registrirana kao nano tvar koja bi spadala u te kategorije. I ovo je možda više upućeno u komisiji. Parlament je izradio izveće na vlastu inicijativu gdje smo rekli da smatramo da nam je potrebno zakonodavstvo specifično za nanomaterijale, dakle ne samo promjena aneksa, jer ćemo u suprotnom imati dalje ovaj problem da nećemo imati podatke o izlaganju jer ne postoji zahtjevi za izvješća o sigurnosti kemikalija. Taj problem će dakle dalje ostati isti. Hvala vam. Hvala vam, sad uhasi. S time smo došli na e, kraj našeg popisa unika. Gospodine Dancete, možete izgovoriti. Hvala. Thank Hvala. Pokušat ću odgovoriti na pitanja koja su meni bila upućena. Što se tiče endokrinih disruptora, već smo identificirali neke tvari kao endokrini disruptori unatoč činjenici da ne postoje još europske ustanovljene kriterije barem nemamo određene dokaze iz kojih bih mogli stvarno zvući zaključak da neke tvari imaju tu karakteristiku. Stoga smo ih stavili na popis kandidata i oni su na razmatranju. Razmatramo mogućnost da ih prebacimo na popis za autorizaciju. No, sigurno je da je potrebna veća veća akcija, veće, djelovanje što se tiče endokrinih disruptora i da, su nam za to potrebni jasni kriteriji što se tiče njihove definicije. Uloge Europske agencije za kemikalije što se tiče substitucije, to mogu reći da naravno mi promičemo zamjenu, substituciju i to e, putem postupka autorizacije jer je pokazano da za e, one tvari koje su na popisu za autorizaciju, gdje je rok za autorizaciju već istekao, da, u tom slučaju nismo imali nikakvih nikakvih prijava, što znači da nitko više zapravo ne želi koristiti takvu vrstu tvari. Također se očekuje da ćemo u budućnosti imati manje prijava za autorizaciju nego što smo to izvorno e, mislili, e, prema procenama komisije i izgleda da e, vidimo da poduzeća svačuju kakve posljedice mogu imati ti popisi. Želimo isto tako jasnije na našoj internet stranici naznačiti kako možemo poticati substituciju i jedan od najvažnijih elemenata je da bilo da se radi o prijevi za autorizacije, o substituciji ili izmatranju alternativa, da imamo tu e, jasne ciljeve. Započet ćemo sada e, s tim, imat ćemo prvu, prvu objavu što se tiče konzultacije o alternativama za određene tvari i za određenu uporabu i stoga je samo pitanje e, vremena da se ovaj e, proces e, konačno dovrši da pokaže praktične rezultate, a to je proces do kojeg je vama veoma stalo. Što se tiče pitanje e, gospođe Hasi, nisam namjerno propustio odgovoriti na vaše pitanje, stoga bih samo još jednom pojasnio što sam mislio reći. Dakle, kada se radi o opozivu registracijskih brojeva, mogu reći da smo već pozvali nekoliko registracijskih brojeva, no više se radilo o procjeni koju smo napravili za pojedino malo ili srednje poduzeće kako bismo opozvali registracijski broj za poduzeće koje nije u sukladnosti. U tom slučaju ne, nema, ne postoji samo taj element da poduzeće nije sukladno sa e, završnom odlukom, nego postoji jedan, jedan privremeni korak unutar kojeg mi razmatramo dosije, a to je da službe za e, provođenje moraju prvo reagirati kada je riječ o nesukladnosti. I u tom e, slučaju mi izdajemo pismo za nesukladnost i tražimo od nadležnih službi koje moraju provesti te mjere da interveniraju. To je ono što REACH propisuje prema našoj interpretaciji tog e, zakonodavnog dokumenta. I zatim onda ponovno razmatramo dosije. Ne radi se o bilo kakvoj razini nesukladnosti u kojem kada možemo pozvati registarski broj mora se stvarno raditi o ozbiljnom slučaju koji je stvarno zabrinjavajući što se tiče e, upravljanja tom tvari. Što se tiče kemikalija iz klase CMR i PBT, jasno je da e, se individualni dosjei obično referiraju na glavni dosje. To je stoga što glavni dosje mora imati klasifikaciju i oznake. To je dakle zajednička karakteristika e, svih e, dosjeja. Ako pogledate glavni dosje, onda ćete vidjeti klasifikaciju e, poduzeća ili konzorcija koji su se registrirali. Naravno, moguće je da postoje i druga poduzeća koja će prodavati te tvari u nižem obujmu i koji su naznačili nama neku drugu klasifikaciju. U tom slučaju zatim imamo platformu gdje se od poduzeća traži da, raspravljaju o ovim razlikama u klasifikaciji. To je dakle važno. Način na koji želimo popuniti ove rupe što se tiče informacija, pa tu mogu reći da prije svega želimo e, pogledati glavni elementi koji određuju je li neka tvar e, dio klase CMR, PBT ili VPVB i zbog toga provodimo ove testove o sukladnosti za taj aspekt dosije. I tu razmatramo sve glavne dosije u isto vrijeme, a zatim gledamo toč, točku po točku i pokušavamo identificirati gdje postoje propusti i zatim o tome izvještavamo. Dakle, to je ono što zapravo radimo. Mislim da su druga pitanja bila više upućena komisiji. Hvala, molim komisiju. Hvala predsjedniče, nekoliko riječi o nanotvarima. Spomenuta je mogućnost mehanizma kojim bi se utvrdilo je li nešto nanotvar ili ne. Mi ćemo započeti u lipnju javnu konzultaciju. Cilj je da se naravno situacija u vezi s nanotvarima tvarima pojasni i da se definira što bi u vezi s tim bilo sigurno korištenje, sigurna uporaba. U kontekstu te javne rasprave i naravno u svjetlu studije utjecaja morat ćemo postaviti pitanje što sad. Ukoliko želimo ostvariti kratkoročni napredak, onda moramo postupati u okviru odredbi koje su već dogovorene od strane parlamenta i e, država članica. Dakle, moramo se usredotočiti na, na rezultate i zbog toga oklijevamo uvoditi nove elemente jer će to onda biti podložno dugoj raspravi i konzultacijama. Kad je riječ o endokrinim disruptorima, i ovdje su potrebni jasniji kriteriji definiranja endokrinih disruptora i mi na tome radimo. Prošle godine smo održali jednu veliku međunarodnu konferenciju na tu temu. Naša strategija je e, prilično zastarjela, zato razmatramo nove mogućnosti i strategije u odnosu na endokrine disruptore. Nadam se da ćemo uskoro izaći s kriterijima za definiranje i identifikaciju endokrinih disruptora. Postoji jedna konkretna odredba u okviru riča koja kaže da se neke odredbe moraju proširiti, moraju odnositi i na endoktrine disruptore, neke koje su e, u okviru riča već. Uglavnom i o tome će biti riječ i mi ćemo našu strategiju razmatrati i revidirati u cijelosti. Substitucija. Substitucija tvari. Substituti naravno moraju biti sigurniji od postojećih e, kemikalija. Postavili ste mi pitanje o tome kada očekujemo e, rezultate. E, mi u siječnju 2015. očekujemo neke rezultate znanstvenih istraživanja, pa ćemo moći reagirati. Postavljeno je pitanje u vezi drugih zemalja. Švicarska i Japan, Sjedinjene države su bili u početku defanzivni i pozivali se na svjetsku trgovinsku organizaciju. Međutim, sada je ta debata uznapredovala i mislim da Švicarska razmatra mogućnost sudjelovanja u potpunosti u režimu zakonodavstva rič. Oni su dakle stav promijenili. Sjedinjene države također su revidirale svoje zakonodavstvo o kemikalijama i razmatraju mogućnosti djelovanja na vlastitom tržištu. Ne kažem da ih je rič inspirirao, ali svakako e, ciljevi su isti, dakle utjecaj na zdravlje ljudi i na okoliš. Dakle, došlo je do promjene na međunarodnoj sceni u ovom pogledu. Informacije građanima u sklopu naše revizije, e, odnosno revidiranja postojećih e, odredbi, e, mi smo dobili rezultate našeg poslovanja s tim u vezi i zaključak je bio da radimo dobro. Naravno, moglo bi se još tu što šta razmatrati, uključujući i pitanje povjerljivosti informacija e, u odnosu na države članice i Europsku komisiju. Rekli ste da je rok 2020. daleko, predaleko. Potpredsjednik Tajani je rekao da je potreban program koji će uključivati e, sve faze i korake. Mi mislimo da su nam ciljevi potrebni. E, ciljevi kako bi ostvarili napredak. Mi smo isto tako istakli neke srednjoročne ciljeve u tom našem programu i mislim da putem tih srednjoročnih ciljeva ćemo moći odgovoriti na neke od ovih problema koje ste spomenuli. Gospodin Vilmot, hvala. Moji kolege su odgovorili na sva pitanja, osim možda dva pitanja. Gospođo eh, Lepage, govorili ste o načelu predostrožnosti i je li ono na adekvatan način implementirano, da li to dobro uzimamo u obzir u okviru riča? Da. Mislim da da. Zatim ste postavili jedno konkretno pitanje u vezi e, autorizacije e, za PBT kemikalije i endoktrine disruptore. Ukoliko postoje alternative, ne može se dobiti autorizacija. E, da, upravo to osigurava uredba. Hvala i na kraju bih još htio predati riječ našoj predstavnici u Europskoj agenciji za kemikalije u e, upravnom odboru te agencije, a bila je nekad i e, član našeg odbora. Izvolite. Merci, monsieur le président. Merci surtout de... Hvala gospodine predsjedniče. Hvala što ste me pozvali da prisustujem ovoj raspravi o primjeni zakonodavstva RIČ. E, vi znate da je osoblje agencije vrlo vrijedno e, radilo na ispravnoj provedbi i funkcioniranju zakonodavstva rič, ali imali su isto tako jedan interni cilj, a to je da od ove agencije učine jednu referentnu točku u svjetskim razmjerima u pogledu kemijskih proizvoda. Jesu li države članice, Europska komisija i vaš parlament nešto što neki koji bi sami sebi e, htjeli i mogli postaviti takav cilj. Dakle, da postanu e, svjetska referentna točka e, kao što je to rič kao zakonodavstvo za kemikalije. Helmut Schmidt, nekadašnji njemački kancer je rekao tko ima vizije mora ići liječniku. Mislim da nije imao pravo što se toga tiče, iako se u mnogo čemu slažem s njim. Viz, o vizijama treba razmišljati i mislim da treba i držati do toga i raditi na tome. Stoga vam zahvaljujem što ste bili ovdje danas i zahvaljujem vam isto tako na vašem radu u upravnom odboru. Time smo došli do, na, kraj, na kraju naše rasprave. Zahvaljujem svim sudionicima. Već sam to na početku e, rekao. Ja sam taman došao u parlament kada se radilo o Reachu. Mislim da smo stvorili nešto stvarno izvrsno i nakon pet godina se pokazalo da Reach e, funkcionira, da je to uspješna uredba. Stoga vam želim reći nastavite tako i dalje, nemojte popustiti. A treba isto tako jasno reći da sve to treba i e, financirati na odgovarajući način, e, donošenje zakonodavstva isto tako i ima svoju cijenu i stoga treba i e, u određenoj mjeri financirati ovaj napredak. Stoga bi trebali ovdje nastaviti isto tako sa fokusom. U ovo ime zahvaljujem svima sudjenicima. Želim sretan povratak svima onima koji putuju natrag doma, a e, kolegama želim e, ugodnu stanku za ručak. Molim vas da pravovremeno u 15 sati dođete natrag. Imamo e, jako dugačko glasovanje. I stoga, molim vas da svi donesete, sa samom vaše glasačke kartice. Neću se obazirati na one koji kasne. Stoga vam želim dobar tek.